Kolleginnen und Kolege i kolegice. Pozdravljam vas na prvom službenom sastanku nakon ljetne stanke. Već smo imali niz kolega koji su sudjelovali na izvanrednom sastanku. Dobar dan, Ana. Izvanredni sastanak sa temama koje će nas eh, ovih sljedećih dana i tjedana pratiti. bio bih e, vas zamolio da stavimo još jednu dodatnu točku na naš dnevni red. To je saslušanje novog šefa izaslanstva Europske unije za Srbiju. Budući da on želi sada ubrzo početi sa poslom, pa bih predložio da to sada danas raspravimo. Nadam se da se s time slažete. Što se tiče druge točke priopćenja, Tajništvo je pripremilo rezoluciju u vezi sa Egiptom i Sirijom koje mogu zatim dobiti na uvid klubovi zastupnika, no čujem da postoje razni, kolege i razne kolegice koji ne žele usvojiti rezoluciju u vezi sa Sirijom zbog nejasne situacije Mislim da moramo biti malo fleksibilni što se toga tiče jer nitko ne zna što će se dogoditi u nekoliko dana, već e, bismo mogli imati raspravu. Imamo sličnu situaciju i sa Ukrajinom i s Rusijom. O tome smo raspravljali prošli tjedan. Mislim da smo stvarno odaslali jak signal što se tiče Rusije i Ukrajine, da smo primili na znanje njihove položaje i da smo usvojili jasan stav. Zamolit ću i koordinatore da razmisle o tome što ćemo kasnije učiniti po tom pitanju. Jedna mogućnost je naravno isto tako da što se tiče tih tema Egipta, Sirije i Ukrajine, a i druge susjedne zemlje, da to uključimo u susjednu politiku i možda bi povjerenik Füle mogao dati izjavu. Što se tiče tih tema susjedne politike, idući tjedan i kako bismo zatim nakon toga u sjedu mogli o tome raspraviti. To je možda bolji signal nego da e, ova rezolucija bude uvedena na točku e, hitnih tema i mislim da bi to mogla biti alternativa. Molim vas da razmislite o tome unutar klubova zastupnika do 6 sati, tako da tada možemo usvojiti naš stav oko toga kako ćemo se s time obhoditi. Imamo niz zapisnika koje moramo odobriti. Vidim da je naše tajništvo bilo jako maljivo preko ljetne pauze. Uvjeren sam da ste sa velikim zadovoljstvom sve to pročitali i vidim da se svi slažu s ovim zapisnicima i da nema nikakvih primjedbi, stoga možemo zapisnik usvojiti. Prelazimo sada na točku o budućnosti odnosa između Europske unije i Azije. Kolegu Butikofera bih zamolio da nas uvede u svoje izvješće. Danas želimo izbratiti njegov nacrt izvješća. Prema sadašnjem stanju je tako da je rok za podnošenje amandmana 10. rujan u 12 sati. i na temelju toga bih vas zamolio da raspravimo o tome. Mi smo nadležni odbor za ovo izvješće i ovo je prva razmjena mišljenja. Imamo mogućnost 9. rujna na sjednici u Strasburgu sa ministrom vanjskih poslova iz Singapura e, voditi razgovor koji bi u ovom kontekstu mogao biti vrlo značajan. Reinhard, predajem ti riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, drage kolege. Tema ovog izvješća je ojačanje političke suradnje između Europske unije i ASEANA. Cilj ovog izvješća nije taj da se raspravi o odnosima Europske unije i pojedinih zemalja članica ASEANA. Pretpostavljam da će se to raspraviti u okviru drugih rasprava i sa kolegama koji su e, odgovorni za pojedine zemlje. I u okviru dakle, rasprave u vezi sporazuma o partnerstvu i suradnji. Ono što mi je važno i od e, značaja je da se napravi jednostavna analiza koja kaže da zemlje koje poznajemo kao zemlje ASEANA ne samo što se tiče gospodarstva, već i zbog toga što se pokušavaju jače ujediniti na političkoj sceni, predstavljaju za Europsku uniju važnog i zanimljivog partnera u okviru strategije koju još treba razviti između Europske unije i Azije. Mi smo imali razna saslušanja vezano uz ovu temu proteklih mjeseci i uvijek iznova smo čuli da se te zemlje žale u vezi manjkavog interesa Europske unije. Mislim da je ta kritika bila opravdana no vidim i da se odvijaju neke promjene. Na primjer je gospođa Ashton prvi put sudjelovala u Singapuru na forumu Shankrila. Mislim da je to bio dosta jak signal za rastuće zanimanje koje Europska unija želi izraziti naspram tih zemalja. Naravno, to treba biti nešto što će biti dugoročno, to se mora nadopuniti i sa jačim odnosima, ne samo između političara, već i sa ojačanjem odnosa između različitih skupina stručnjaka ili pak e, putem kulturnih interesa, gospodarskih interesa koje su važne na tom prostoru. Što se tiče tema, u izvješću spominjem niz institucionalnih razvoja. Kada sam sastavio nacrt izvješća, još nisam znao da postoji cilj da se pošalje šefa izaslanstva u Džakartu, šefa izaslanstva za zemlje ASEANA, dakle da se na tom planu već radi, da to uopće nije trebalo biti u izvješću. Mi se svakako veselimo tom razvoju još neki drugi prijedlozi koji se tiče institucionalnog okvira, tiču se proširenja tog okvira i možda ćemo o njima morati još detaljnije raspraviti. Na primjer, ideja o parlamentarnoj skupštini između Europske unije i e, zemljama članicama ASEANA. U tom smislu bi me zanimalo i vaše mišljenje o tome. Pokušao sam praviti pojedinačne prijedloge koje možemo smatrati određenim fokusnim točkama, kao na primjer ideja kulturne godine razmjene između Europske unije i ASEANA. Bio sam vrlo oprezan što se tiče dimenzije sigurnosti suradnje Mislim da se Europska unija neće učiniti uslugu ako se obveže tu na previše toga. No, unatoč tome smatram da postoje, postoje neki sektori na kojima je moguće ostvariti kontinuiranu suradnju, na primjer u vezi pitanja piratstva i takva suradnja bi bila vrlo smislena te će po mom mišljenju imati podršku sa obje strane. Ono što ne bismo trebali napraviti i stoga vas molim ne samo za odobravajuće primjedbe, nego i za kritične primjedbe, a to je da možemo stvoriti na kraju samo prazne okvire koji dobro zvuče, ali koji neće biti ispunjeni sadržajem u praksi. Mislim da se nećemo činiti veliku uslugu ako izgradimo partnerski odnos, već e, širok partnerski odnos, već se trebamo koncentrirati na nekoliko vidljivih i jakih e, inicijativa u kojim ćemo stvarno ojačati dimenziju suradnje našeg odnosa. To bi stvarno dovelo do značajnog koraka unaprijed. Još jedna zadnja primjedba. Jedna zemlja članica iz kruga zemalja ASEANA se već izrazila kritično što se tiče određenih e, načina formuliranja u ovom izvješću, prije svega što se tiče činjenice da se referiramo na prijašnje rezolucije ovog parlamenta, prijašnje e, odluke koje se ne sviđaju svakoj vladi na tom području. Mislim da uz e, dobru volju moramo tražiti ono što nam je zajedničko, ali da isto tako trebamo držati do toga da se u našim odnosima sa zemljama ASEANA oslanjamo i na kritična pitanja, da se osvrnemo i na njih i mislim da sam to na primjeren način ovdje formulirao. Veselim se vašim primjedbama, a naravno još i više vašim mogućim primjedbama za poboljšanja. Hvala. bitte doch sich an kurze Redefrist. Molim vas da se držite kratkog vremena za govor. Gospođa Gekle će sada prvo dobiti riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući što ste mi odmah dali riječ. Nažalost, kasnije moramo otići u odbor Agri tamo glasovati, a za mnoge od nas su ta glasovanja svakako važna. Zahvaljujem izvjestitelju na njenom izvješću. Mislim da je to vrlo dobro izvješće, to želim jasno naglasiti. On, i to je važno, govori o našim dosadašnjim odnosima sa tim zemljama. Zahvaljujem se u ime moga kluba zastupnika i za pravovremeno uključivanje svih izvjestitelja u sjeni u taj proces i želim jasno reći da mnogo od toga što smo jasno naglasili tijekom naših rasprava, ono što sam zatražila, što sam e, priupitala da se to već danas nalazi u izvješću. Za sve nas su i trebaju bilateralni odnosi biti važan temelj za sporazum, ali s druge strane trebamo i jednu noviju, sveobuhvatniju bazu. Imamo određene sporazume i stoga je bitno da se ovdje izrazimo što se tiče gospodarsko-političkih situacija u tim zemljama. U izveću se spomenju i pitanja sigurnosti i Unijet određene amandmane kojima će se ta formulacija učiniti jasnijim i e, koja bi više e, donijela do rasprave, ali neću nikakve velike promjene predložiti. I što se tiče integracijskog aspekta, tu je za mene važno da je politička integracija dio toga, ali da i gospodarsku integraciju stavimo u fokus, da i nju trebamo i za to nam je potrebna onda i kulturna politika. Obrazovanje je za mene ravnopravno kao i opća kulturna politika, obrazovanje i istraživanje i mislim da i tu možemo dati naš doprinos. Uloga parlamenta i njihova suradnja. Što se toga tiče, gospodine izvjestitelju, ja vas u potpunosti podržavam i iako gospodin predstavajući sada ne sluša, vjerujem da ćemo o tome još raspraviti. To je važan zahtjev kako bi na jednakoj razini raspravili. Gospodine predsjedavajući, mi smo razgovarali o formalnoj parlamentarnoj suradnji i mislim da ćemo o tome sigurno još raspravljati. Tu vam mogu dati svoju jasnu podršku. Ove točke koje ste izložili e, će dovesti do velikog obogačenja naših odnosa, vrlo su orijentirani prema cilju i mislim da ako se još više orijentiramo na cilj, onda sam sigurna da ćemo napraviti vrlo dobar posao i ja se također slažem da ne želimo imati prazan okvir, želimo imati nekoliko točaka koji će doći do jačeg odnosa između naših regija. Hvala gospodine predsjedavajući. Ich muss zwar nicht zum aber Hvala vam, ja ne moram otići u odboru za poljoprivredu, ali ću isto tako biti vrlo kratak kako bi se držao vremena za govor. Ja isto tako se želim zahvaliti izvjestitelju na izvrsnom radu, na izvrsnoj suradnji. Kao i kod gospođe Jegle, moram reći da smo imali već detaljne rasprave i mislim da stoga izvješće u ovom obliku kako me sada je zapravo onakav kako bi trebao biti. Ja isto tako smatram da je smisleno uključiti i parlamentarnu dimenziju naših odnosa i nju naglasiti. Imam vrlo pozitivna iskustva iz e, naše parlamentarne skupštine sa Latinskom Amerikom. To je nešto što bi moglo biti vrlo dobro i što bi moglo dovesti do ujednačene suradnje sa e, prostorom i Jugoistočne Azije. Gdje se slažem sa izvjestiteljom je isto tako nešto se tiče sigurnosne politike, no ja smatram da nju ne treba forsirati. Europska unija sa takvom raspravom o sigurnosnoj politici ima trenutno velikih poteškoća. Naravno, možemo se osvrnuti na pojedine probleme, no, na primjer piratstvo, no mislim da sami nismo mogućnosti ostvariti velik napredak u nekim pitanjima i stoga bi možda zapravo pretjerano naglasili neke teme. Bojim se da ćemo na kraju još staviti naglasak na neke stvari koje neće dovesti do obogaćenja naših odvora i odnosa i koje neće dovesti do intenziviranja. Što se tiče radnih uvjeta, to je nešto što je za mene vrlo važno a i za europsko gospodarstvo to nije zanemarivo, dakle radno pravo, prava žena. Mislim da su to stvari na koje se moramo osvrnuti. Moja zadnja točka je da, da sam vrlo sretan što je ovo izvješće, iako se osvrće na mnoga područja, poštuje istovremeno i de facto i nadležnosti drugih odbora. Imali smo malo problem sa E, odborom za vanjsku trgovinu, a naš izvjestitelj ne provocira u tom smislu e, nadalje tu situaciju. S tim se slažem i stoga smatram da ćemo postići jedno vrlo dobro izvješće koje će na kraju dobiti i dobre većine na plenarnoj sjednici. Hvala vam. Grazie Presidente, colleghi. Io purtroppo Hvala predsjedniče, dragi kolege. Nažalost, ja ne mogu e, iz čestitati e, izvjestitelju na ovom izvješću. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni i e, koordinatorica u ime grupe CR, a uopće me se nije konzultiralo. Mi govorimo o demokraciji u drugim zemljama, možda bismo mogli i mi raditi na demokratski način. Zato mi se ne sviđa ovo izvješće. Ipak u izvješću se govori o mnogim bitnim elementima, ali o drugim elementima se uopće ne govori. Ne govori se o nečemu što je važno za Europsku uniju, a to je da se radi o tržištu koje će do 2015. godine biti tržište od 600 milijuna ljudi s kojima ćemo mi imati odnose i mi smo jako puno uložili u te zemlje. Ako gledate koliko Europska unija izdvaja za pojedine zemlje iz ASEANA, e, vidite e, koliko e, je to važno. Isto tako ne, ne sviđa mi se nikako da mnogi smatraju Europu kao nekim bankomatom. Jer s drugim zemljama ASEAN također ima odnose i, i recimo postoje odnosi s Japanom, sa SAD-om i oni imaju sasvim drugačije trgovinske odnose. Trebamo e, imati i e, ekonomske odnose s tim zemljama, ne samo političkog tipa. E, mogli bismo imati takvu jednu interparlamentarnu skupštinu, sa zemljama od kojih mnogi uopće nemaju parlamente. Primjerice e, Brunei, to je apsolutna monarhija. Apsolutistička monarhija u zemljama kao na primjer u Laosu ili Vjetnamu parlamenti postoje, ali što se krije iza tog naziva? Dakle, mislim da bismo od prije svega trebali konsultirati sve klubove zastupnika u parlamentu, jer barem bi to trebao biti odraz naše demokracije. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se isto tako priklanjam onima koji se zahvaljuju jasno na e, izvješću. Mislim da se radi o dvije temeljne točke koje su najvažnije, koje je gospodin Butikofer prikazao, a to je da ne postoje velika razilaženja niti unutar Europskog parlamenta, oko toga što se tiče integracijskog procesa. Mislim da moramo imati zajednički stav vezan uz tu regiju koja će u budućnosti dobiti još više na značenju. Mislim da smo to još i danas jasno naglasili tijekom e, uvodnih primjedbi. Kao drugo, što se tiče negacijskog procesa sa zemljama ASEANA, radi se o tome da imamo zajedničke izazove i mi i zemlja Aseana. i stoga moramo vidjeti koje su naše dodine točke, moramo se približiti pa i u posebnim područjima gdje se moramo još upoznati, na primjer na području znanosti, kulture, zapravo na jedan nekonvencionalan način. Biće mi drago ako u daljnjem radnom postupku e, donesemo zajednički stav o određenim točkama koje bi rado vidio u izvješću. Smatram da je točno fokusirati se na pitanje interinstitucijske suradnje na području ljudskih prava, da se pozicioniramo jasno u vezi toga, no mislim da trebamo još se odraziti na jedan drugi aspekt, a to je centralna tema za održivost gospodarskog i političkog razvoja zemalja ASEANA. To je izgradnja stabilnih sigurnosnih mehanizama koje će opustiti stanovništvu da velike preukrete s kojima se konfrontiraju, velike promjene mogu stvarno i snositi. Kao drugo smatram, a e, tu ovu ideju zajedničke e, parlamentarne skupštine smatram vrlo dobrom i podržavam ju, da postoje različiti procesi da proširimo naš temelj što se tiče ugovora. Trebamo tu imati zajedničke norme, zajednička mjerila, trebamo imati mehanizme provjere koje bi trebali su tako uključiti u naše sporazume kako bi obje strane izgradile potrebne kapacitete za to i kako bi ih Europska unija mogla stvarno podržavati. A treće, što se tiče realne dodatne vrijednosti, realne političke dodatne vrijednosti između Europske unije i ASEAN-a. Znači radi se ne samo o gospodarskoj suradnji koja treba biti stavljena u središte, nego moramo razmisliti o tome kako se možemo jače, jače potaknuti integraciju zemalja ASEANA i, sa, u, i u okviru drugih formacija i kako možemo na taj način dalje ojačati naše odnose. Zahvaljujem također na to što smo pravilno bili uključeni u izradu ovog izvješća. Hvala. Um, Hvala gospodine predsjedavajući. Smatram da je krivnja Europe što nemamo intenzivniji odnos sa zemljama ASEANA. Slažem se sa mišljenjem koje je izrazio gospodin Butikov u ovom izvješću. Isto tako smatram da moramo potaknuti veći angažman. A to je posebno važno u trenutku kada se Amerikanci usmjeravaju na Aziju. I mi mislim da se to primjenjuje i na parlament. Vrlo dobro znamo kako stvari stoje i da to nije prioritet našeg rada, dakle da odnos sa zemljama Asana nije za nas prioritetan, a oni to osjećaju. Ja sam nedavno bila u posjetu Indoneziji gdje su mi se žalili da barunica što nije došla u posjet toj zemlji. A tu govorimo o zemlji koja je najveća muslimanska zemlja na svijetu. To je demokracija i iz političke perspektive bilo bi vrlo značajno da imamo intenzivnije odnose s tom zemljom. E, to je zemlja koja je članica G20 i isto tako zemlja od središnjeg značaja za funkcioniranje samog ASEANA. Prema tome slažem se sa stajalištima koje je iznio izvjestitelj. Smatram da bi parlamentarna skupština, premda neke članove ne možemo nazvati demokratskima, ipak s njima imamo diplomatske odnose, prema tome treba nam mogućnost interakcije sa zastupnicima, civilnom društvom i drugim strukturama u tim zemljama. ASEAN je još uvijek slaba organizacija, tek je započela integracijski proces, međutim postignuta su neka značajna postignuća proteklih godina, pa trebamo ohrabriti daljnji tijek događaja. Mislim da bismo ovdje također trebali nešto reći o tome kako bi se trebala odvijati borba protiv korupcije, dakle da imamo nekakav mehanizam ocjene od strane sustručnjaka. Možda bi neke od naših zemalja mogle prenijeti svoje iskustvo i dobru praksu u tom području. U tom smislu činjenica da se ne spominje samo pranje novca, dakle koje jest u izvješću, e, smatram da bismo trebali spomenuti i borbu protiv poreznih oaza u okviru preporuka G20. U Indoneziji su vrlo zabrinuti zbog uloge nekih drugih članova ASEANA, e, odnosno činjenice da su to porezne oaze. E, netko je spomenuo piratstvo, to je dobar primjer na koji način regionalnom suradnjom možemo postići rezultate. Situacija je bila mnogo lošija, a zahvaljujući suradnji se poboljšala. Utjesnac u Malake. Mislim da bi bilo zanimljivo uspostaviti vezu između nezakonite sjeće, E, drva, zatim eksploatacije palminog ulja. Mislim da tu postoji veza. Podržavam ono što je rekao izvjestitelj Sjeni iz mog kluba zastupnika, a tiče se ljudskih prava. Bilo bi dobro da progovorimo o socijalnim pravima, radnim pravima i socijalnom osiguranju. U tom kontekstu htjela bih spomenuti još dva pitanja kao prvo, neovisnost pravosuđa, što je velik problem u većini zemalja, posebno u demokracijama poput Indonezije, i smrtna kazna. Kao što ohrabrujemo ratifikaciju statuta Međunarodnog kaznenog suda, moramo nešto reći i o smrtnoj kazni. Ehm, dakle, to je poruka tim zemljama. Mislim da će to pozdraviti civilno društvo na terenu, a i to je u kontradikciji. Naime, te neke od tih zemalja e, primjenjuju moratori kada je riječ o smrtnoj kazni i vrlo snažno reagiraju kada se ona primjenjuje na žene koje rade u zemljama zaljeva na Bliskom istoku. Dakle, e, spremni su reagirati i provoditi kampanje međutim izgleda da e, bi trebalo poraditi na tim temama i kod kuće. Hvala vam, Charles Tenog. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući. ASEN je uistinu rijedak, rijedak primjer e, multilateralne organizacije koja ima sve veći opseg u svijetu, međutim ne može se uspoređivati s Europskom unijom niti njezinim ambicijama da postane politička unija. ASEN je prvenstveno ekonomska unija i kao što je kolegica primijetila, vrlo je mješovitog sastava, to su neke demokratske zemlje, ali isto tako i monarhije i neke zemlje ne postižu baš dobre rezultate u području zaštite ljudskih prava. Pozdravljam izvješće, međutim predstavljam je problem šesti paragraf gdje se govori o parlamentarnoj skupštini između Europske unije i ASEANA. E, čini mi se da se sada taj prijedlog iznosi svugdje u svijetu. Mislim da bismo morali ustanoviti kakvu dodanu vrijednost mogu imati takve parlamentarne skupštine. Vrlo su skupe i duplicira se na taj način ta delegacija. E, dakle, ako bismo time zamijenili delegacije, možda bi to imalo smisla. Istovremeno, trenutno sam skeptičan jesu li takve parlamentarne skupštine uistinu korisne, a kao što sam rekao, vrlo su skupe za porezne obveznike. Ja sam na početku podržavao Euronest i neke druge parlamentarne skupštine, Euromed i tako dalje. Međutim, pitanje koliko to doprinosi demokratskoj razmjeni mišljenja. Zatim 19. paragraf gdje se govori o pitanju deforestacije te proizvodnje palminog ulja i čuka Mislim da je to uistinu unutarnje pitanje, e, dakle svaka zemlja treba sama odlučiti na koji način će provoditi e, vlastiti ekonomski razvoj. Zatim e, tu je i članak 14. o Rohingama. Pozdravljam taj paragraf gdje se govori o tome da treba podučavati na engleskom jeziku na sveučilištima. Mislim da je to zanimljivo stalište. Bilo bi logično da se sve podučava na različitim jezicima država članica. Međutim, s obzirom da Ujedinjeno kraljevstvo je vrlo značajna zemlja u području visokog obrazovanja, možda bi trebao biti za to, odnosno možda ne bi trebao biti za to, jer će to utjecati na ulogu koju London ima kao centar izvrsnosti. Međutim, ipak pozdravljam ovo jer smatram da je to korak u pravom smjeru. Mikrofon. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Hvala gospodine predsjedavajući. Pozdravljam izvjestitelja i sve kolege i zahvaljujem na nacrtu izvješća. Mi to pozdravljamo iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Pozdravljamo logiku na kojoj počiva izvješće. Europska unija i ASEAN imaju već dugo odnose. Međutim, ako želimo biti kritični prema sebi, moramo reći da je možda to bila jedna od najslabijih karika u smislu angažmana Europske unije u Aziji. Međutim, vidimo da tu dolazi do osnaživanja ovog odnosa i smatramo da je u interesu Europe da podupire integracijski proces ASEANA. Ovo područje karakterizira konkurencija različitih aktera izvana. Mi bismo htjeli da ASEAN bude samouvjeren i mi smo isto tako posvećeni multilateralnom pristupu i vladavini prava. Prema tome ne iznenađuje nas da se to spominje u izvješću. U posljednje dvije godine smo u istinu radili na jačanju i razvoju tog odnosa i kroz posjete na visokoj razini e, imamo i brunijski akcijski plan koje je neka vrsta putokaza za razvoj ovih odnosa. Isto tako smatramo da Europska unija i ASEAN imaju jedinstven odnos i da mi možemo doprinijeti tom odnosu, e, možemo dati nešto što ostali partneri ne mogu, možemo im pomoći u ostvarenju unutarnjeg tržišta i u programu za bolje umrežavanje. U izvješću se spominje i sve veća suradnja u području sigurnosti. Mislim da je to u skladu stajališta obiju strana, da se odnosi razvijaju ne samo na ekonomskoj osnovi, nego da se razvijaju i temelje na pružanju pomoći. Mislimo da to može biti treća dimenzija i da može ponuditi nove prilike za daljnju suradnju. Moramo imati na umu da će sljedeće godine svi ministri vanjskih poslova zemalja ASEANA doći u Brisel gdje će se sastati sa svojim sugovornicima i mislim da je to dobra prilika da vidimo kako stvari stoje i da postavimo nove ambicioznije ciljeve za budućnost. Što se tiče samoga izvješća, smatram da se uistinu poklapa s našim promišljanjem i djelovanjem mi pozdravljamo činjenicu da se spominje potreba za politički uravnoteženim odnosom. U preambuli se postoji jedna greška gdje se govori o ministarskom sastanku između Europske unije i Asena gdje se jedan navodno održao u Briselu, jedan je održan u Bruneju i bit će jedan 2014. u Briselu, dakle to je tu se potkrala jedna greška. U osmom paragrafu spominje se također jedan važan element naše suradnje. E, mislim da je tu važno ne samo spomenuti piratstvo, nego i općenito sigurnost na moru. Što se tiče povezanosti, umreženosti, to je svakako jedna tema koja je važna za zemlje ASEANA, a mi imamo iskustvo koje možemo ponuditi za razliku od ostalih partnera ASEANA. E, mislim da bismo to mogli ugraditi u paragraf broj 20 kao jednu od tema buduće suradnje. Što se tiče 25. paragrafa, tu se spominje i situacija, odnosno stanje ljudskih prava u Mijenmaru. Postavlja se pitanje je li ova formulacija adekvatna i može li se možda ublažiti. To je naše stajalište. Snažna potpora ratifikaciji statuta Međunarodnog kaznenog suda i e, također uključivanja teme smrtne kazne kao jedne od tema za raspravu. Hvala. Thank uh, uh, Hvala, gospodine predsjedavajući. U ime opće uprave Devko iz Europske komisije, kao i kolege, mi podržavamo preporuke iznesene u izvješću Veći dio njih je u skladu sa našim dosadašnjim radom. Htio bih to još istaknuti. Pozdravljamo činjenicu da se u ovom izvješću želi potaknuti doprinos Europske unije integracijskom procesu zemalja ASEANA. Komisija je u dobroj poziciji da e, zaozme takvu ulogu. Htio bih još spomenuti tri nedavno donesene odluke a to znači odluke koje su donesene prošlog mjeseca, u skladu s ovime. Jedna odluka bila je da se produži program za e, pokrivanje tema ljudskih prava, dakle to je e, paragrafa paragrafa 23. Zatim projekt e, suradnje u visokom obrazovanju E, koje obuhvaća mobilnost studenata i osiguranje kvalitete. To je isto tako u skladu s iznesenim preporukama. I treća odluka se odnosi na novi projekt upravljanja migracijama i granicama. To je vezano uz neke nekonvencionalne sigurnosne aspekte iz osmog paragrafa. Ti obrazovni programi, upravljanje granicama su teme koje izravno doprinose temama kao što su povezanost među ljudima. Čuli smo da je povezanost upravo jedna od osnovnih tema kojima se bave zemlje ASEANA. Nadalje, e, početkom ove godine e, Odbor za zajedničku suradnju koji se bavi budućom suradnjom utvrdio je neka područja za daljnju suradnju. To je također u skladu s preporukama, a posebno ono što se tiče područja klimatskih promjena što stoji u 18. paragrafu. Na kraju želim spomenuti i nezakonitu sjeću šuma i rad koji se tiče pregovora o flegt sporazumima. Ti pregovori su u tijeku sa više zemalja. Htio bih zaključno još napomenuti da pozdravljamo preporuke, to je u skladu s našim dosadašnjim radom i podržavamo daljnji smjer e, kojim smo krenuli. Hvala. I sada dajem ponovno riječ izvjestitelju. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Samo nekoliko primjedbi. Kao prvo, kao što svi znate, je sastavljanje takvih izvješća podložno određenim čisto formalnim ograničenjima i zbog toga nisam mogao u njega uključiti još neke dodatne aspekte. No, zahvalan sam što ste sada, nakon ovog prvog razmatranja, u našem krugu spomenuli ta pitanja i ja ću i sam još dodati neke točke, te ću tako stvoriti još mjesta za amandmane. Kao drugo, vrlo konkretno, radi se o paragrafu 25 koji je spomenut što se tiče situacije sa manjinom Rohinga. To želim reći zastupniku Europske službe za vanjsko djelovanje. Veleposlaniku Mijanmaru sam već obećao da ćemo konkretnu formulaciju koju sam ovdje zabrao, još razmotriti kao što ste i vi to napomenuli. Još jedna zadnja primjedba. Kolegica izvjestiteljica u Sijeni iz kluba zastupnika ECR je spomenula da nije pozvana, tako da to nije suglasno demokratičnom e, načinu postupanja. Mislim da je se tu radi o, o nesporazumu. S jedne strane ja sam pozvao sve klubove zastupnika, sve klubove zastupnika sam pozvao može biti da niste još bili imenovani u tom trenutku unutar vašeg kluba zastupnika i da zbog toga niste primili moj poziv, no jasno želim reći da takva kritika da ja ne želim surađivati sa drugim, to je nešto što ne stoji i to vam sigurno može i kolega Tenok potvrditi da se ja zbog e, različitih mišljenja ne odlučujem na to da se suradnja zaustavi. Stoga vas molim da još malo promislite o vašoj kritici. Može se jednostavno radi o manjku organizaciji unutar vašeg kluba zastupnika. Takvu sliku da ovdje želimo uspostaviti jednu vrstu politike koja samo nešto, na nešto ukazuje, a kako bi drugi imali koristi od toga, to je nešto što ne mogu prihvatiti. Mislim da su prijedlozi koje sam pravio vrlo sadržajni no i u tom slučaju mm, sam zainteresiran da s vama raspravim o konkretnim promjenama kako bismo napravili izvješće koje će biti nošeno od strane svih klubova zastupnika. Hvala. Mikrofon molim. Mrs. De Martini. De Martini. Htjela bih jednostavno reći kolegi da ja stojim na službenim web stranicama Europskog parlamenta kao um, e, izvjestiteljica u sjeni u ime kluba zastupnika. Prema tome, e, moja je uloga sasvim službena. Hvala. Hvala vam. U tom slučaju vas molim da provjerite u vašem uredu jesu li oni negdje zametnuli pozivnicu. Ali, gospodine Butikov, molim vas na elegantniji način. Pokušao sam e, reći to na elegantniji način, no ako se i dalje to na tome, na tome onda sam morao to tako reći. Prvi put nisam niti primijetio da ste pokušali biti elegantni. Hvala vam. Stoga prelazimo na točku dnevnog reda broj pet europska politika susjedstva. Ovo izvješće smo podijelili na dva izvjestitelja. Dva su izvjestitelja. Istočno susjedstvo gospodin Zaruzvolski, južno susjedstvo kolega Panceri. Samo mi dopustite jednu primjedbu. U Europskoj uniji bi se stvarno ostvario velik napredak kada bi Panceri u budućnosti radio istočno partnerstvo, a gospodin Sarušvolski južno partnerstvo. Onda bi imali jednu potpuno novu situaciju, no mislim da sam u tome ispred e, našeg vremena. Nismo još toliko napredovali, stoga gospodin Sarosvolski i ovaj put još jednom ima priliku govoriti o istočnom partnerstvu. To Izvolite. Ah. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Mislim da smo već prilično daleko otišli i znamo što je zasebno za svako od ta dva susjedstva, što je specifično za svako od njih. Prije svega ovo je prvi put da radim nacrt za odbor za vanjske poslove. Druga, mislim da je važno da mi dogovorimo poziciju prije sastanka na vrhu u Vilniusu. Zato što Europski parlament ima mogućnost da o nekim stvarima govori otvorenije. Isto tako, sve do posljednjih časa može revidirati i ažurirati svoju poziciju zahvaljujući našim pravilima i to omogućuje dinamični proces jer ako se nešto dogodi u posljednji čas, vi još uvijek možemo dodati još jednu, još jedan sloj, jedan namaz našem izvješću. Što se tiče mm, dakle tih e, zemalja, e, šest zemalja je na putu, prije svega četiri od njih, na putu prema sklapanju e, sporazuma o pridruživanju. Neke će se skoro potpisati, neki će se uskoro parafirati. Međutim, radi se o novom e, fenomenu do kojeg je došlo kada sam već završio s pisanjem ovog prvog nacrta i već sam ga bio predao kolegama i poslao na prevođenje. Postoji još jedan aspekt vezan za Rusiju e, koji pokušava druge zemlje nagovarati da ne uđu u e, odnose partnerstva i pridruživanja s Europskom unijom. A isto tako između Ukrajine i Rusije e, došlo do takozvanog trgovinskog rata. O tome se prošlog tjedna na sastanku našeg odbora puno razgovaralo. O tome ćemo morati zapravo e, napisati amandmane. Dakle, bit će nam potrebni amandmani, to ćemo vidjeti kasnije. Što e, se tiče izvješća, znate da je sve e, da su naša izvješća ograničena. Ja sam pisao svega pola izvješća. To mi je omogućilo da se e, usredotočim samo na najbitnije stvari. A morao eh, sam dakle uzeti u obzir i mišljenja kolega izvjestitelja u sjeni, koordinatora i svih koji su me kontaktirali, ali morat ćete to izvješće obogatiti amandmanima. Moj eh, pristup je holistički pristup eh, svim zemljama istočnog partnerstva, a ne da se rukovodim načelom da svaku zemlju obrađujem pona osob. Ja to odradimo na nekim drugim e, forumima našeg odbora. U svakom slučaju pokušao sam pripremiti jaku i konciznu poriku o situaciji u tim zemljama prije održavanja sastanka na vrhu u Vilniusu. Zahvaljujem svim kolegama koji su E, pridonijeli svojim radom i obogatili na taj način moje izvješće, a e, također ćete ga obogatiti kada se budu ulagali amandmani. Što se tiče Azerbejdžana, zahvaljujem gospođe Tamaki, o Gruziji gospodinu Lisegu, e, o Moldavi gospodinu Watsonu i drugim kolegama za druge zemlje. Računam da ćemo i dalje surađivati sa tim kolegama, a isto tako surađivati i dalje s izvjestiteljima u Sijeni, gospodin Živec iz kluba e, SD, SID, gospodin Šulc iz Zelenih, gospođa Weber iz e, kluba zastupnika ALDE, kao i jedan kolega iz ECR-a. Naši su odnosi i dalje dinamični i e, do konačnice u kojoj ćemo ući u Vilniusu, nego će se stvari izmijeniti 14. Od 14. do 16. listopada održat će se radionica na tu temu na koju je pristao predsjedavajući. Govorit ćemo upravo tada o vrućim temama kojima se bavim u mom izvješću bit će mi drago ako e, svi kolege e, budu pridonijeli i pokušali poboljšati moje izvješće, ne samo dakle koordinatori i izvjestelji u sjeni. I, e, izvješće je podijeljeno, svi ga imate, pročitajte ga, a moram dakle reći da ga nisam pisao kako bih se nekome svidio. Predstavnik komisije zna da se radi o zemljama koje su vrlo osjetljive na to što se o njima govori. Međutim, ovaj odbor već dugo vremena koristi ovakva izvješća kao instrument naše parlamentarne politike, što znači da mi ovdje podstičemo ohrabrujemo i ne dajemo kritike. Radi se dakle o dinamičnom procesu, on je sada u ključnoj fazi i zato radimo na način na koji radimo prije sastanka na vrhu. Čestitam isto tako i e, našem predsjedavajućem na e, vođenju svega što se odnosi na ove događaje, primjera radi, saslušanje što smo ga imali prošlog tjedna u Ukrajini. Dakle, i naravno bitno je sve ono što se odnosi na druge zemlje koje idu putom pridruživanja. Hvala sada kolega Panceri. Hvala e, predsjedavajući. Dopuste mi najprije da se zahvalim su izvjestitelju. Moram reći da se ja prilično slažem s onim što je on rekao o općim modalitetima, o prvom nacrtu ovog izvješća. I isto tako je da je činjenica da ne možemo ulaziti u e, pojedinosti za svaku pojedinu zemlju. Moram reći da kada se govori o europskoj politici susjedstva, da je bilo mnogih stvari koje su bile pozitivne kad smo govorili o našoj suradnji i mnoge od tih zemalja žele ojačati odnose s Europskom unijom. 2012. i 2013. bile su znakovite godine zbog mnogih političkih previranja kao i teških ekonomskih i socijalnih odnosa. Europska unija sve e, više se javlja po pitanju tih situacija, jer kada to nije učinjeno, vidimo kakve su, do kakvih posljedica dođe. Problemi do kojih dolazi e, su oni prema kojima se moramo vrlo ozbiljno e, ponijeti. Moramo strogo tražiti da se poštuje sloboda medija, da se E, poštuje demokracija. U velikom broju tih zemalja prolazi se kroz političke tranzicije i uloga civilnog društva postaje sve značajnija kako bi se e, dobro upravljalo zemljama. U ovom kontekstu moram reći to vrijedi i za istočno partnerstvo, ali naročito za južno partnerstvo. Dakle, da se radi o jednoj stalnom promjeni. Mi moramo isto tako stalno potlačiti crtu, gledati o kakvoj se situaciji radi. Pogledajte sada na situaciju u Egiptu. Moramo vidjeti i što ćemo danas e, odlučiti uopće o izvješću u odnosu na te dvije zemlje u Egiptu nakon državnog udara kada je svrgnut Mursi moramo gledati jesmo li mi pridonjeli da se situacija u toj zemlji smiri, iznad svega moramo ostaviti Egipćanima da sami odluče tko, koga žele staviti na čelo svoje zemlje. Situacija se mora stalno pratiti i nadzirati. Europska unija mora imati nekoga na licu mjesta. E, Moraju se e, poštivati e, temeljni aspekti prava a mora se također uzeti u obzir i sve ono što su ekonomski i financijski aspekti kako bi se toj zemlji pomoglo da prebrodi ovu ogromnu krizu. I još jedno, mislim da ćemo morati naći načina da se nešto definira, jer govorimo ovdje o plaćanju za kašnjenje zapada općenito i nas ponaosob. Rat u Siriji je nešto što nitko ne želi, ali e, ne znamo ni kakav će, kako će situacija razviti. E, europsko javno mnjenje se zamorilo od različitih rativa, ratova. Znamo e, kako je glasao britanski parlament znamo da nije u redu da se koristi plin sarin kao bojni otrov, ali moramo biti svjesni činjenice da se vojnim intervencijom možda ništa ne rješava. Moramo vidjeti kako će glasovati američki parlament. A Rusija e, tu putem e, skupine G20 može nešto učiniti. Moramo vidjeti šta bi se moglo napraviti malo pomalo kako bi se situacija u toj zemlji smirila. Ja sam zapravo na osob e, spomenuo te dvije zemlje. Postoje e, situacije gdje europski parlament treba izraziti svoje političko mišljenje. U mom izvješću e, morao sam također govoriti o pojedinim aspektima. Između ostalog, potrebno je da parlament bude konzultiran kada se radi o e, politici susjedstva i da se nas konzultira kada postoje skupine sa posebnim zadatkom, dakle, koje se posebno bave pojedinim zemljama. Europski e, zastupnici morali bi imati mogućnost da sudjeluju u pojedinim delegacijama kao promatrači kada se radi o nadziranju poštivanja ljudskih prava. I želim još naglasiti dva aspekta. To treba biti stvarna politika mobilnosti koja se tek treba razviti. To treba postati još jedan novi stup politike susjedstva. Moramo slijediti primjer orientalnog partnerstva, ovdje dakle istočnog partnerstva i e, moramo imati instrumente za e, regionalnu integraciju. Postoji još i nekoliko točaka koje će se morati pokriti amandmanima zato što nije bilo više mogućnosti više fizički napisati u izvješću. Dakle, morat ćemo govoriti tu o e, imovini što su je diktatori ukrali i isto tako kako Europska unija može na jedan nov način sudjelovati u izgradnji e, politike susjedstva. Trebalo bi dakle da Europski parlament ne e, napiše puku rezoluciju koja će iznijeti kritiku politike susjedstva. Ne, mi moramo postati protagonisti, naročito u budućnosti u odnosima s tim zemljama. A što se e, zapravo, ako mi dopustite, zapravo sve se svodi na vanjsku politiku Europske unije. To je zapravo to kao i e, kolega e, i su izvjestitelj. sam saslušati mišljenja svih vas i s vama dalje surađivati. Hvala. sam privući e, pažnju na činjenicu da će se održati e, treći sastanak na vrhu istočnog partnerstva. A dio tog sastanka e, će dakle biti posvećen upravo istočnom partnerstvu. U posljednje dvije godine vodili smo vrlo aktivnu i intenzivnu politiku koje su e, pokrivali dakle istočno partnerstvo. U to je bila uključena i Bjelorusija. Iako je ta politika pomalo zamrznuta, ipak imali smo mnogo kontakata s različitim zemljama i putem Euronesta imali smo mnoge dobre kontakte. Zahvaljujući Euronestu vidjeli smo i mnoge pozitivne aspekte takve suradnje s našim partnerima prema ovom e, načelu for more, dakle više za više, jasno vidimo kakve mogućnosti imamo u različitim vrstama partnerstva. Jer neke zemlje su potpisale partnerske ugovore za veću trgovinsku razmjenu, druge pak imaju e, drugačije prioritete ali e, u svakom slučaju držimo se načela više za više gdje dajemo više onima koji su spremni više i učiniti. Ono što je također važno naglasiti jest da bi Europski parlament trebao dati vrlo jasnu poruku da je politika susjedstva uspješna politika nije uvijek uspješna u svim aspektima, ali ona se poboljšala, naročito ako to usporedimo sa situacijom od prije dvije godine. Često nas pitaju je li čaša pola puna ili prazna. Naravno, neke stvari su još uvijek prazne, postoje mnogo teritorijalnih sukoba lokalne prirode što još nisu razriješeni i gdje se ne nazire mogućnost napretka. Međutim, moramo uzeti u obzir još jedan novi element, a to je da se ruski medvjed ponovno provudio. On je zapravo uvijek bio budan, međutim sada se oglasio prema svim e, zemljama istočnog partnerstva, ne samo kada se radi o Ukrajini. Mislim da je vrlo važno govoriti o tome. I ono što je rekao Cyrus Volski je tu vrlo značajno. Dakle, ovako jedne prvobitne analize mislim da ne možemo biti e, zadovoljni sa e, načinom na koje je sročeno sve ono što je vezano za Gruziju ne možemo osuditi pojedine zemlje, moramo zapravo pohvaliti one koji vode ispravne politike. Morali bismo o tome dugo razgovarati. Prije tjedan dana se govorilo o tome da se treba povećati reference na Ukrajinu. Tu se svi slažemo. Prema tome ima mnogo pozitivnih aspekata. Što se pak tiče drugog dijela izvješća, a to je južno, južno susjedstvo, e, ja mislim da ne bismo trebali na zaseban način govoriti o istoku i o jugu. Mislim da moramo koristiti istu, e, isti jezik kada o tome govorimo, istu terminologiju. Međutim, činjenica jest da smo se mi nadali da će doći do veće demokratizacije, do izgradnje civilnog društva. To su nade koje su se prično oslabile, koje su prično oslabile posljednjih e, mjeseci i godina. Prije dvije godine mi smo se uzmjerili ka tim zemljama i e, slali smo im mnogo toga. Sada moramo vidjeti ipak što je napravljeno. Hvala gospodine predsjedavajući. Ova rezolucija je se temeljila na izvješćima iz 2012. godine u tim zemljama. A u međuvremenu i u budućnosti ćemo imati još i druga izvješća u kontekstu susjedne politike koje će se vrlo detaljno pozabaviti i sa pojedinim zemljama koje se spominju u ovom izvješću. uzavši u obzir taj kontekst, po mom mišljenju, unatoč uvodnih primjedbi oba izvjestitelja, ostaje pitanje koja je zapravo dodana vrijednost ovog izvješća. Kako nam on pruža napredak? I u vezi s time želim svojiti dva aspekta. Kao prvo, što se tiče istočnog susjedstva, ova formulacija je toliko neizvjesna da zapravo ništa ni ne kaže. I čak i kada bi zemlje u smislu logike tih formulacija ispuniti, ispunili te uvjete koje mi sa strane Europske unije njima dajemo, bili stvarno ostvarena e, motivacija za te zemlje. A kakva bi motivacija mogla biti? Izvješće ne daje odgovor na to pitanje. Kao drugo, ovakve izjave vezane uz te zemlje upućuju na pojedina stanja u zemljama, prije svega što se tiče južnog susjedstva i vidimo da stanje u tim zemljama nije zadovoljavajuće. Autori izvješća kritiziraju da se proces odvija na ne način, da EU unija popušta u svom angažmanu, da se ne slažemo. No, ne postavlja se pitanje u koji su razlozi toga. Mislim da je problem s ovakvim izvješćima činjenica da je suživot i e, da su suodnosi zemalja nešto što se ne odvijaju prema ujednačenim standardima i da ne možemo kao takvo pomadati na napredak ili nazadovanje, već u našoj povijesti postoje mnogi primjeri koji pokazuju da zapravo se stvari ne odvijaju tako. A kao teče, susjedna politika Europske eh, unije ima jedan problem, a odgovor je u stavku 6. Da se zemlje u eh, kojima se ova izvješća odnose trebaju popraviti, da se trebaju popraviti, da trebaju uvesti poboljšanja. A prema točki broj 5 Europska unija, građani i građanke tih susnih zemalja treba motivirati da agiraju kao normativna snaga i mislim da je to nerealistično. I ako smo sad upravo čuli da europska susjedna politika treba biti dinamičnija, da se treba orijentirati više prema budućnosti, onda si ja za kraj moram postaviti su tako i pitanje, ne bi li bilo bolje što se tiče ostvarivanja cilja da se u izvješću osvrnemo na pitanje što mi kao Europski parlament očekujemo od susjedne politike što se tiče komisije i vijeća prije svega uzevši u obzir sastanak u Vilniusu koju zapravo želimo dodanu vrijednost ostvariti i napredak. I na kraju krajeva jedna točka na koju smo se isto sad usvrnuli je, su strateški izazovi Rusije. To bismo mogli isto možda formulirati u okviru jedne rečenice, ali ne bismo smjeli previše ući u to. Mislim da bismo trebali se vratiti na izvješće, pomisliti kako mi kao Europski parlament možemo dati svoj doprinos da se sastanak u Vilniusu na realan način, prije svega što se tiče susjedne politike Europske unije, istočnog susjedstva, bude uspješan, jer i e, prema Siriji sada zapravo imamo slična pitanja. Hvala. Merci, Hvala. Gospodin predsjedavajući, želim zahvaliti dvijema kolegima, gospodinu Valju Polskiju i gospodinu Panceriju na radu na ovoj rezoluciji. Želim reći da se slažem sa nekoliko kolega koji su rekli da smo očekivali e, jaču viziju što se tiče naše susjedne politike Europske unije. Kao prvo, jedna primjedba što se tiče priopćenja predsjedavajućeg i pitanja kako ćemo se odnositi na Egipat i Siriju. Mislim da treba izbjeći, odnositi se na te točke na plenarnoj sjednici i održati raspravu jer je situacija vrlo ozbiljna. Nekoliko primjedbi što se tiče rada mojih kolega jedna tehnička primjedba. Što se tiče e, nekih pitanja, na primjer pitanja vezana uz e, vizu, to bismo mogli staviti uvodne odredbe. Kada govorimo o europskoj susjednoj politici, možda bismo trebali uvesti formulaciju u kojem se uvode ciljeve da naša susjedna politika se mora odvijati u točno određenom okviru. Što se tiče stavka 16, mislim da treba dodati pojam usluga, jer je to nešto što je već dio e, pregovora o sporazumu, o e, sveobuhvatnoj dubokoj e, suradnji što se tiče Maroka, Egipta, Jordana što se tiče stavka 19 o Alžiru, Alžir je jasno izrazio svoje mišljenje da želi e, imati korist od penosa tehnologija, a ne samo financijsku potporu i stoga bismo trebali imati financijsku potporu samo što se tiče poticanja civilnog društva i ljudskih prava i trebali smo predložiti e, veću suradnju na području trgovine ili na primjer na području e, toga da se uspostavlja uspostavljaju konkretni odnosi između gradova. Naprimjer, zatim što se tiče stavka 30 i sirijskih e, izbjeglica, kao i u 28. stavku u vezi s Jordanom, znate da su to dvije zemlje koje prihvaćaju najviše sirijskih izbjeglica, stoga ih treba u tom smislu jasno tako i navesti. Hvala vam. Hvala vam, ja želim čestitati izvjestiteljima. Ja sam bivši izvjestitelj u onim danima kada je samo jedan izvjestitelj bio zadužen za, za oba susjedstva, stoga mi je vrlo dobro poznata ta tematika. Ja se slažem sa kolegom Šulcom i Sloboda Sumnika Guje da jedan, jedna perspektiva za sve nije dovoljna e, da bismo spojili zemlje poput Moldovije, Maroka i da je to nešto što je neuspio pokušaj i što e, je e, jedan pokušaj da se zapravo dodvorimo Europskoj komisiji, ali ja sam to već rekao i prije mnogo godina i moje mišljenje je i dalje nepromijenjeno. Moj klub zastupnika ECR podržava napredak u istočnom susjedstvu, i prije svega potpisivanju Vilnisu sporazuma o pridruživanju i duboki sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, bez obzira na e, pritvor Julije Timošenko, jer je jasno da nepotpisivanje tog sporazuma sigurno neće osloboditi Juliju. I stoga to e, taj postupak se mora nastaviti bez obzira na to, ali usporedno s tim moramo i dalje voditi kampanju za njeno oslobođenje. Slično je i sa Moldovom, Moldavijom, Gruzijom i Moldavija je bila izložena velikom pritisku od strane Rusije da ne potpisu sporazum. Rusija je rekla da bi bio kakav e, europski korak u tom smislu, bio protiv e, ruskim interesima. To su suverene zemlje i oni kao takve moraju same odrediti svoje dugoročne ciljeve, bilo da su one e, euroatlantske ili ne. U svakom slučaju nam je drago da i Armenija želi potpisati taj sporazum bez obzira na zahtjeve iz Moskve. Što se tiče stavka 14, tu isto tako imamo taj pristup da jedno vrijedi za sve. Dakle, pitanje je potpune liberalizacije viznog režima sa cijelim istočnim partnerstvom. Mislim da je to nešto što neće doći, do, imati dobar odaziv u mojoj zemlji, gdje je imigracija visok prioritet i e, mislim da će to biti vrlo teško zastupati na politički način, stoga se ne slažem s tim konceptom. Što se tiče Egipta, naravno ne spominjemo e, zabrinjavajući progon kršćana kopta u proteklih nekoliko godina. Što se tiče Izraela, Mislim da je ovaj e, stavak vrlo neprijateljski nastrojen, e, govorimo tu i o djeci koji se bore u službenoj vojsci Izraela. Mislim da trebamo biti više uravnoteženi što se tiče Izraela, a kada vidim e, Palestinu gdje se ništa ne kaže o tome da Hamas krši ljudska prava, gdje su isto tako se dogodila neka arbitražna smaknuća, mislim da bi tu trebalo bolje diferencirati. Što se tiče Maroka, ja sam izvjestitelj za Sahel, govori se o situaciji u Sahelu. Mislite li E, da je situacija u zapadnoj Sahari nešto što ne bi trebalo spominjati, a da se spominje pak e, Sahel. U svakom slučaju ja podržavam izvješća, mi ćemo uložiti amandmane koji idu u prilog ovome što sam upravo rekao. Hvala vam. Kolega Tenog, da vas podsjetim da Maroko ne spada u područje Sahela, ukoliko se dobro sjećam karte. Zatim je sljedeći govornik gospođa Nates. Da, dragi kolege, kao prvo, nadam se da ste svi imali odmano ljeto, da ste puni energije za ponovni rad. Alda u sjede nije prisutan, pa ću ja samo dati nekoliko kratkih primjedbi o ovom izvješću, na kojem čestitam našim dvijema kolegama. Moja kolega Renate Weber će uložiti niz amandmana koji su prije svega u vezi sa nedavnom situacijom u Siriji, Egiptu i Ukrajini. Ona će također se dotaknuti pitanja predloženih rezova e, proračunskih stavaka za 2014. E, i 2020. višegodišnjeg financijskog okvira, jer postoje proračunske stavke koje su upravo tu za podupiranje programa za izgradu demokracije i vladavine prava, a rezovi u toj proračunskoj stavki ne bi trebali dobiti našu podršku. I isto tako ona će, ako se odbor s time slaže, dati neke podatke o e, tome kako se situacija u Siriji može proširiti na druge regije, ne samo što se tiče izbjeglica i ne samo što se tiče Sirije, nego dakle i susjednih zemalja Sirije. Green Watson priprema isto tako neke amandmane o Moldaviji. Dopustite mi da dodam jednu konačnu osobnu primjedbu. Mislim da bismo mogli stvarno se zapitati možemo li na neki način implantirati demokraciju u tako što zapravo dajemo injekcije e, novca. Situacija je mnogo složenija od toga, ne samo u južnom susjedstvu, nego i u našem istočnom susjedstvu. Kada sam bila u Egiptu i kada smo uspostavili poseban odbor, onda me zaprepastila činjenica da egipatski mediji su u potpunosti zanemarili uvjete koji su tada bili uspostavljeni. Dakle, javno mnjenje nikad nije zapravo znalo da su postojali neki uvjeti. Nažalost, bojim se da smo sada u potpuno drugačijem stadiju i pitanje koje se moramo postaviti vezano uz Egipat su još od temeljnitije prirode i mislim da neće program o suradnji nam pružiti odgovor na tu situaciju u Egiptu. Hvala. Gospođa Gomeš. The for their... Htjela bih zahvaliti izvjestiteljima na njihovom doprinosu. Vrlo ću biti kratka. Smatram da uvodim odredbama C i D bismo trebali malo bolje formulirati naše izjave. Ne sviđa mi se korištenje izraza crvenih linija. Isto tako mislim da referenca na to da se ne motiviraju istočni partneri dovoljno za europsku perspektivu Mislim da u tom smislu nismo jako iskreni ako spominjemo europsku perspektivu, perspektivu za europsko članstvo, ako ono zapravo ne postoji. Stoga mislim da bismo morali bolje formulirati ovdje naše izjave. Također dio koji se tiče Evežani, mislim da moramo se osvrnuti tu na izvješće od Organizacije za ljudskih prava što se tiče Azerbajdžana gdje se kaže da je Azerbajdžan zemlja koja je na putu prijelaza na demokraciju. Ona to nije. I slično se može čuti u Angoli. Dakle, kada je u pitanju nafta, onda se pogled promijenja što se tiče ljudskih prava i demokracije u nekim zemljama. Što se tiče Gruzije, mislim da je ono što je bitno zapravo naglašavanje potrebe za reformama i e, da se pravosuđe učini e, nepristranim i samostalnim, isto tako i što se tiče civilne službe. Ja sam bila tamo u posjetu sa našim kolegom Donžonom u izaslanstvu prije mjesec dana. Sastali smo se sa bivšim premijerom Venome Rabišvilijem koji je trenutno u pritvoru. To je zemlja gdje e, doista moramo podupirati njihov teritorijalni integritet i njegovu, njihovu, njegovu volju za manjom, manjem napetošu sa Rusijom. Rusija očito nije tu na istoj strani. Trebamo podupirati Gruziju, ali za to moramo isto tako očekivati ove reforme koje sam upravo spomenula. Što se tiče Ukrajine, mislim da se moramo e, referirati na ove nekadašnje, to jest e, nedavne razmite sa Rusijom. Što se tiče južnog susjedstva, mislim da i tu smatram da bi bilo opreznije da ne govorimo o liberalizaciji viznog e, režima kada znamo kakva je situacija. Jedna je stvar olakšati u praksi vizni sustav i e, postupak odobrenja vize i e, poticanje mobilizaciju ljudi, izgrađivanje kapaciteta u tom smislu, ali mislim da je bolje to formulirati na jedan općenit način jer u ovakvom smislu je to malo nerealistično. U odlomku broj 16 mislim da bismo trebali spomenuti našu ulogu u promicanju isto tako povratka imovine. Imali smo jednu rezoluciju koju smo usvojili, trebalo je već, e, trebalo već biti izgrađen jedan e, mehanizam za to. No naravno mnogo toga ovisi o tim zemljama, ali i o našim zemljama. Mislim da bismo se trebali referencirati na to. Što se tiče Alžira i Maroka i e, kada govorimo o teritorijalnim izazovima, mislim da bismo trebali staviti razmirice. Što se tiče Maroka, slažem se sa glavnim elementima, ali u e, paragrafu 35 gdje govorimo o Sahelu, mislim da je neobično da imamo sve riječi osim riječi Zapadna Sahara. Neki od nas su nedavno bili u posjetu Zapadnoj Sahari i došli smo do zaključka da je sada doista trenutak da se Europska unija više uključi u to pitanje, da se postigne rješenje tog sukoba. On bi bio vrlo važan za gospodarski napredak, za proces integracije, prije svega što se tiče Maroka i Alžira. Dakle, nije sada trenutak kada bi se trebalo izbjegavati spominjanje, nego bismo sada stvarno trebali to i jasno formulirati. Što se tiče Egipta, mislim da moramo nazivati stvari pravim imenom. Došlo je do puča, unatoč e, javne podrške, no ono što je nedopustivo jest da e, vidimo da se događa e, ilegalizacija muslimanske braće, unatoč tome možda što su neki bili odgovorni za određene zločine. Ilegalizacija muslimanske braće je velika pogreška. To je zapravo kompromizacija demokracije u Egiptu i mislim da bismo trebali odaslati jaku poruku što se toga tiče. Što se tiče naših akcija, mi smo naravno dosta ograničeni, ne radi se e, nužno o nama koji će to promijeniti, to su neki rekli, no politička poruka je kad kad važnija nego što mi to zapravo e, svačamo i mislim da ne bismo trebali biti suzuzani što se toga tiče. Na kraju krajeva vezano uz Libiju. Slažem se s ovim što ovdje stoji, no mislim da trebamo staviti veći naglasak na pitanje koje se odnosi na nastavak demokratskih reformi. Ne, radi se o tome da zapravo ih treba ubrzati. Te demokratske reforme su bile vrlo složene, vrlo teške, ali e, ne radi se samo o nastavku. Što se tiče Sirije, moramo se osvrnuti na e, nedavni napad e, sa kemijskim oružjem. Morali bismo isto tako spomenuti Rusiju i Kinu i činjenicu da oni ometaju e, donošenje rezolucije u e, vijeću sigurnosti. Mislim da ne bismo trebali govoriti e, o konfliktu u Siriji samo tako, već bismo trebali naglasiti da su to stanovnici, ljudi koji se bore za slobodu. Molim vas da budete kraći, govorili ste 7 minuta, imamo još dug popis govornika. Sada sljedeći govornik gospođa Lučekova. Otprilike tako. You tell me how your name is pronounced. Vi recite kako se vaše ime izgovara. Lupčeva. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestiteljima na ovom izvješću koji su dali analizu koja doduše nije potpuna, ali ipak je to analiza odnosa Europske unije sa istočnim i južnim susjedstvom. Mnogi važni aspekti istočnog i južnog susjedstva su tu dobili svoj prostor. To je naravno za nas vrlo važno partnerstvo Pritom smo se usredotočili na neke poteškoće, barem smo ih spomenuli u izvješću, jer u nizu zemalja stvarno i postoje određene poteškoće i stoga je iznimno važno da naš tekst bude uravnotežen kako ne bismo postigli upravo suprotno od onoga što, čemu zapravo težimo. Stoga bih ja rekla da što se tiče pojedinih regija, naš stav mora biti vrlo uravnotežen kako se ne bi izostavili interesi nijedne zemlje koja se nalazi u toj regiji. Stoga je isto tako i važno da ponovno razmotrimo određene formulacije u tekstu, kao na primjer pristup i različite pristupe ili različite politike. Pristup, na primjer, koji nazivamo dvoslovnim pristupom. Naravno, u pojedinim jezicima sigurno postoje razlike koji se odnose na te politike. Što se tiče Ukrajine, smatram da bismo tu trebali biti malo umjereniji. Morali bismo razmišljati o tome da se političari često izmjenjuju i da je ono što je za nas važno zapravo jedna dugoročna susjedna politika i sa Rusijom. I ako govorimo o određenim kriterijima prema Ukrajini, onda bismo te iste kriterije trebali primjenjivati i na druge zemlje. Stoga ja smatram da je ovaj termin selektivne pravde u 12. odlomku neprimjereni i da bismo možda trebali izabrati neki umireniji pojam. Jer tu e, moramo isto tako paziti na naše odnose s Rusijom. Hvala. Gospodine predsjedniče, evo prošloga tjedna kad smo raspravljali o situaciji u siriji u egiptu više je kolega spomenulo i pitanje progona kršćana pogotovo u egiptu i tražilo jednu puno aktivniju poziciju europske unije u tom smislu. čini mi se da su se svi time složili čak je i generalni direktor vanjske službe spomenuo kako i on se zalaže upravo za takav smjer međutim upravo u paragrafu dvadeset dva gdje se spominju koji bi trebali biti prioriteti u radu europske unije u egiptu toga nema. dakle osim onoga što je kolega tannock eh, u pravu spomenuo da se nigdje ne spominju eh, i napadi na crkve i progon kršćana mislim da bi trebali i u ovom smislu isto tako spomenuti da to pitanje mora biti među prioritetima djelovanja europske unije u egiptu. hvala vam. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem i kolegi Sariju Voljskom i kolegi Panceriju na ja bih rekao vrlo dobrom inicijalnom nacrtu ove rezolucije koja kao svoj sadržaj ima možda jedan od najvažnijih aspekata europske vanjske politike a to je politika susjedstva i to u trenutku kada oba naša ozračja i istočno ozračje i mediteransko ozračje nalaze se u više nego miješanom trenutku da koristim jezik iz preambule ove rezolucije. S aspekta Hrvatske iz koje dolazim i kao slavenske zemlje i kao mediteranske zemlje mislim da nam je važno da su nam oba naša susjedstva podjednako važna i podjednako bitna i u političkom i u gospodarskom smislu i zato mi se čini da sa oba naša susjedstva moramo imati cjeloviti odnos i jedan zaista raširenu arhitekturu i mrežu odnosa bilo ugovornih bilo trgovinskih. E, gledajući malo put Hrvatske u Europsku uniju imam jednu refleksiju na neke od ovih zemalja. Europska unija naime našim istočnim partnerima u ovom trenutku priznaje njihove europske aspiracije možda danas sutra netko od njih bude imao i većih ambicija i tada ćemo morati možda i na drukčiji način drugim instrumentima gledati neke od novih naših susjeda. stoga mi se čini da kada se približavamo samitu u vilniusu da je izuzetno važno da taj sastanak na vrhu bude uspješan da on bude i reafirmacija ja se nadam nekoliko ugovora o pridruživanju jer bez takve vrste institucionalnih odnosa koji postaju motor reformskih promjena u zemljama koje ga sklope s europskom unijom nismo u jednakoj poziciji utjecati na reformske procese u zemljama koje su nam bitne i ekonomski i energetski i tu posebno mislim na jedan nijansirani pristup ukrajini koja je izuzetno bitna i vidjeli smo ove recentne odnose sa rusijom koji su u kontekstu carinskih odnosa pokazali koliko je slojevit i osjetljiv ovaj politički trenutak. Kada je riječ o dijelu rezolucije koji se odnosi na južno susjedstvo, tu mislim da ćemo svakako u tjednima koji dolaze morati prilagoditi jezik paragrafa i koji se odnose na Siriju, osobito nakon ovih užasnih napada kemijskim oružjem i na evoluciju stanja u Egiptu. Sigurno će biti niz amandmana u tom pravcu. međutim ono što mi se čini da je malo možda izostavljeno ili je stavljeno tek u preambularni dio a to je jedan multilateralni politički aspekt odnosa sa zemljama mediterana. mi smo prije nekoliko godina pokrenuli uniju za mediteran nažalost od. two thousand and prije svega zbog bliskoistočnog mirovnog procesa tj. njegove blokade nismo u biti imali sastanke na, razini izvršne vlasti na najvišem nivou i siguran sam da je to ono što nedostaje jer se mi sa novim sredozemljem novim mediteranom na političkoj razini nakon ovih promjena u proteklih nekoliko godina još nismo ni susreli a o tome moramo itekako voditi računa pa mi se čini možda da jedna postupna projektna revitalizacija unije za mediteran što vidim kao jedan signal sa nizom sektorskih sastanaka na ministarskoj razini može unijeti jednu pozitivnu dinamiku naravno ne preko noći ali nam može povećati i utjecaj na procese u zemljama našega južnog susjedstva. hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, ja sam imao veliku simpatiju za vaše uvodne primjedbe što se tiče razmjene dvaju izvjestitelja. Mislim da bi oni stvarno dobro obavili taj posao u tom smislu, no ja želim reći nešto više od toga. Ja mislim da je problematično, a to se sada više neće dati promijeniti, da istočno i južno susjedstvo obrađujemo u jednom izvješću. U Ukrajini neće, nećemo ne, na, naići na razumijevanje da ih stavljamo u isti, isto izvješće kao Siriji, već i za vrijeme e, povjerenice e, Serera sam se zalagao za to da podijelimo to jasno na istočno i južno susjedstvo i pod češkim predsjedništvom smo doživjeli taj veliki uspjeh Prag je bio zaslužen na to da se to i učinilo e, pod inicijativom e, određenih kolega i vrlo mi je drago što te dvije teme danas e, razmatramo na odvojen način, no sada kada vidimo ove razne krize od Južnog Kafkaza do Sirije, kada je to sve dio istog izvješća, kada vidimo da sad imamo i veliku raspravu o viznom režimu, onda se uopće ne mogu niti zamisliti da E, se bavimo e, viznim režimom sa Ukrajinom, da se branimo, da se e, u istom izvješću isto tako svećemo na vizni režim sa Egiptom, na primjer. To ja smatram jednim problemom, to sada nećemo moći više promijeniti, no mislim da možemo staviti određene naglaske na određena pitanja i stoga ću se radi vremenskog ograničenja sada ograničiti samo na neke točke. Kao prvo želim jasno reći prije sastanka na vrhu Vilniusu da moramo temu Ukrajine detaljnije razraditi, dakle s jedne strane dimenziju ljudskih prava zadržati na umu, a s druge strane stvarno brutalne i skandalozne pokušaje dominacije nad Ukrajinom isto tako naglasiti, a perspektivu sporazuma o pridrživanju bismo isto tako morali detaljnije razraditi. Također smatram da je važno što se tiče Južnog Kafkaza da se osvrnemo na zamrznute sukobe. U ovom izvješću ništa ne nalazimo u vezi toga. Pogotovo što se tiče Ukrajine, to važno pitanje, ali i što se tiče odnosa Armenije i Azerbajdžana. Ne možemo tu samo tako isključiti te sukobe. To je problematika koja bi mogla dovesti do vrlo zabrinjavajućeg razvoja ako dođe do nekih unilateralnih poteza i moglo bi se isto tako e, imati, mogu bi imati posljedice na energetsku politiku Europske unije. Stoga bismo trebali Armeniju i Azerbajdžan pokušati približiti i isto tako bismo trebali jasno naznačiti bilateralnu problematiku prije svega što se tiče Nagorno Karabaha i, e, među, i dimenzija međunarodnog prava po tom pitanju. Isto tako se želim pridružiti onome što je rekao kolega Plenković. Ja također smatram da nam je potrebno hitno e, oživljavanje Mediteranske unije koja zapravo nikad nije ni zaživjela i to osjećamo danas na vrlo bolan način. Osjećamo da nam nedostaje taj instrument i u, e, u dijelu izvješća o južnom susjedstvu i južnom partnerstvu bismo trebali isto tako uputiti na oživljavanje, neću reći ponovno oživljavanje, dakle te dobre zamisle e, o stvaranju Unije za Mediteran. To bi bile moje primjedbe u vezi e, ovih e, dva izvješća koje su stvarno izvrsna i koja u jako malo prostora obrađuju zapravo polovicu svijeta, no trebamo određene stvari još precizirati kao što sam i rekao. Hvala. Hvala, neću ponavljati ono što je već rečeno. Imam samo nekoliko primjedbi. Kao prvo, gospodin Sarius Volski go je spomenuo ponašanje treće strane. Drago mi je da je primijetio kako se ponaša treća strana. Jer ako se dobro sjećate, moj klub zastupnika, socijalisti i demokrati, su bili ti koji to nikada nisu ispustili iz vida. I upravo zato već više od godinu dana nastojimo, radimo na tome i pokušavamo pronaći konstruktivno rješenje za problem selektivne pravde, dakle za slučaj Julije Timošenko i ostalih. Mi nismo nikada izgubili iz vida širi strateški značaj. Koliko je važna Ukrajina, Moldova i čitavo istočno partnerstvo za Europsku uniju. Drago mi je da je gospodin Sarjuš Volski isto tako primijetio e, taj aspekt koji se tiče treće strane. Htio bih reći da naravno mi to podržavamo i vjerujemo da svi klubovi zastupnika Imajući u vidu taj strateški značaj trebaju tješnje surađivati da se dođe do konstruktivnog rješenja. Bilo da je riječ o Ukrajini, Gruziji ili bilo kojoj drugoj zemlji. Što se tiče Ukrajine i Gruzije, ne mislim da bi da bismo trebali kada je u pitanju selektivna pravda na isti način pristupati objema zemljama zbog bivših predsjednika vlade koji su u pritvoru. Mislim da to nikome ne pomaže i zapravo nije točan opis situacije. Naravno, to ne znači da ne želimo da se uspostavi poštivanje ljudskih prava i opće sudjelovanje na izborima. Ono što nedostaje u izvješću je barem to da se spomene borba protiv korupcije. Korupcija je uistinu raširen problem u, u svim dotičnim zemljama. I to je razlog, e, razlog zbog kojeg su neki završili u zatvoru upravo ima veze s korupcijom. Prema tome ne smijemo to zaboraviti. E, zatim e, tu je i ekonomska integracija istočnog partnerstva i Europske unije, ali isto tako ekonomska suradnja i integracija među zemljama u istočnom partnerstvu, dakle da ekonomska integracija a isto tako i regionalna integracija. Gospodin Poslut je spomenuo zamrznute sukobe. Da, i to treba ući u tekst. Mislim da se isto može primijeniti i na južno susjedstvo i tu bismo se trebali usmjeriti na Magreb. E, jer ako postoji mogućnost da zemlje iz ovoga područja uspiju, e, dakle tu su postoje problemi između Maroka i Alžira. Dakle, da bi se to riješilo moramo se usmjeriti na Magreb. Ne smijemo zaboraviti regionalnu suradnju u Magrebu i drugim područjima. Hvala. Samo kratko, gospodine predsjedavajući, jedno pitanje. Ako to nije moguće u ovom izveću, možda u sljedećem bismo se mogli usuglasiti oko jedne jasne sistematike. U ovom izvješću mi se dobro, e, mi se sviđa ono što se tiče južnog susjedstva, zato što se prikazuje trenutno stanje u pojedinoj zemlji, ono što mi očekujemo od njih, ali što i mi očekujemo od nas, od naše Europske unije, od naše Europske komisije. Kod istočnog susjedstva imamo na početku dva velika odlomka u kojima se opisuje što otprilike očekujemo od nas, što očekujemo od drugih. Tu je više manje sve točno što piše. No, to nas eh, odvodi od rasprave o pojedinim zemljama i što to točno znači. Ono što je gospodin Posljedca rekao je točno. Mislim da bismo mogli bolje raditi kako kada bismo se što se tiče sistematike detaljnije E, obračunali s nekim zemljama. Ako to ne učinimo ovdje, gdje ćemo onda? I stoga bi to bio, bila moja molba za iduće izvješće dobro. Mislim da sada trebamo dati riječ nekome s juga. Gospodin Pancieri. E, non, alcune cose non potevano essere scritte. Da, neke stvari nismo mogli napisati stoga što smo to izvješće napisali prije ljeta. A situacija o, s našim južnim susjedstvom je e, ona koja se stalno mijenja prema tome će morati biti u budućem izvješću. Hvala svima koji su u ovome e, sudjelovali, to je ipak zajednički rad. Međutim, e, moram reći nešto kako bismo izbjegli da ovo što pišemo bude puka retorika, morali bismo manje biti licemjerni međusobno jer živimo u izvjesnoj vrsti paradoksa. Mi e, znamo da trebamo imati prioritete, ali ne ponašamo se prema njima dosljedno. I bilo bi mi drago stoga da se politika susjedstva zapravo bude vanjska politika Europske unije koja kao što se čini nije na razini očekivanja i izazova. Neke europske zemlje misle da bi e, vojna intervencija e, koja će biti teška, da treba naći i neke druge načine. Dakle, pozivam vas na to da o tome razmislimo. Što se tiče političke rezolucije, mislim da je to bila ispravna opcija ne smijemo zaboraviti da smo sve ove godine imali prilično dobru dijalektiku između istoka i juga. I e, točno je da je nakon e, pada Berlinskog zida i s obzirom na proces proširenja e, trebalo dati prioritet istoku, ali pogledajmo stvarnosti u oči, moramo dati prioritet i jednoj i jednom i drugom susjedstvu. U prošlosti smo načinili greške jer smo e, često mislili da stabilnost te regije leži u kontinuitetu režima. Ne smijemo misliti da je dovoljno da se u nekoj zemlji održe slobodni izbori kako bi e, to značilo da se radi o demokratskom procesu. Za kraj, završio bih tako što bi rekao da Roosevelt nije shvatio e, koliko je nacizam uznapredovao u Europi. Tada je u čuvenoj rečenici Churchill rekao uvijek možemo računati na Amerikance. Postupit će ispravno nakon što isprobaju sve ostale opcije. Pa mislim da bi bilo dobro da Europa ne pokuša doći do ispravnog puta nakon što okuša sve druge koji su krivi. Moramo pokušati naznačiti koji je pravi put mi u Europi. Jer e, investicije, stabilizacija, terorizam i e, imigracija su bitne teme. Moramo stoga izbjeći licemjerje i iz uvjeriti europsko javno mnjenje jest da uložiti u te zemlje znači zapravo uložiti u rješavanje problema u Europi. Osobno Nemam problema s tim da zacrtam put politike susjedstva koja će se politički usmjeriti ka budućnosti. Ali mislim da svi mi moramo na tome raditi. Moramo se pokušati nositi s tim izazovom. Moramo gledati pojedine zemlje i naše zemlje, ali moramo imati jednu opće, e, opće se obuhvatni pristup a e, europska politika susjedstva zapravo je zapala u neku vrstu e, nepokretnosti iz koje treba izaći. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim reći da kada je riječ o amandmanima koji su izneseni, da ću ih pokušati uzeti u obzir koliko je to moguće. Zahvaljujem svima koji su iskazali svoje mišljenje tijekom rasprave. Drugo, želim reći što ovo izvješće ne predstavlja. Naime, slažem se da su neki komentari vrlo inteligentni i suvisli. Pritom moram reći da namjera nije da se ovim izvješćem zamjene postojeća izvješća o pojedinim zemljama. Niti bi se trebali riješiti svi problemi u ovim regijama, niti bi se trebali iznijeti nove politike. Nam imat ćemo e, dakle, reviziju nakon Vilniusa. Ovo izvješće je vrlo skromnih namjera a to je da se iznese ocjena dviju politika u određenom trenutku kada se nalazimo dakle na u jednom, jednom odlučujućem trenutku uoči sastanka u Vilniusu i to bi trebalo isto tako dati određene smjernice komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje ili trećim stranama. Prema tome to je vrlo manje ambiciozno nego što bi neki htjeli. Naravno ja se u potpunosti slažem i uvažavam ambicije koje su iznesene, e, no još jednom napominjem da je glavni cilj e, ovoga izvješća nešto drugo, glavna namjera, osim toga zbog same veličine mora biti sažeto. Ja bih se samo kratko htio osvrnuti na neke od komentara koji su izneseni. E, gospodin Šivec, morat ćemo razgovarati o ovim rezervama koje ste iznijeli vezano za Ukrajinu i Moldovu. Gospodine Tanok, slažem se da se ne može, da se ne mogu isti kriteriji primjenjivati na sve, no želim napomenuti da sam ja spomenu i da zagovaram diferencirani pristup. Dakle, to je već sadržano u izvješću. Gospođa Nejc, e, slažem se e, vezano uz ono što ste rekli o proračunu, to ćemo dopuniti i onda ćemo dobiti MFF. I dakle, moći ćemo biti vrlo precizni, no slažem se s vašim komentarom. Ana Gomez. Da, ja sam koristio pojam crvena linija, ali to je uobičajeni politički vokabular. Dakle, možemo se pitati jesu li te crte ružičaste ili crvene. Ja mislim osobno da su crvene. Što se tiče istočnog partnerstva, prošlo tjedna rasprava u Afetu bila je i više nego snažna. Ja sam gospodinu Šivjecu rekao, kada biste vi koristili tu formulaciju, e, za mene bi to bio znak da trebam otići. E, što se tiče evropske perspektive, moram vrlo jasno istaknuti sljedeće. Europska perspektiva znači sve osim članstva. Da je riječ o članstvu, onda bi pisalo da postoji perspektiva članstva. Europska perspektiva obuhvaća dakle, različite vrste ugovora i sporazuma kao i privilegirano partnerstvo koje je spomenuo predsjedavajući. Netko bi to mogao protumačiti kao da se daje perspektiva članstva, međutim to ovdje ne stoji. Prema tome ja e, moram stati iza tog termina. Vezano uz Azerbejdžan, e, da slažem se s vama, vezano uz ono što ste rekli o izvješću, međutim ja se koristim određenim diplomatskim jezikom i kažem da e, postoje ozbiljni problemi kada je riječ o ljudskim pravima i demokraciji. To je najsažetije moguće E, naravno, ja se slažem s vašom ocjenom situacije o Azerbeđanu, ali ovo izvješće nije o Azerbeđanu. Vezano uz Gruziju, slažem se o vezano uz ono što je rečeno o teritorijalnom integritetu. Dakle, to je već spomenuto u izvješću o Gruziji. prelazim na Ukrajinu. Govorili ste o razmiricama s Rusijom. Naravno, e, ovo je verzija iz srpnja, tako da to ćemo ugraditi u izvješće. Gospođa Lupčeva. E, dakle, ono što ja mislim, a u svjetlu rasprave prošli tjedan u Ukrajini, e, je na iznenađenje mnogih e, desnih i lijevih e, smo došli do konsenzusa, imali smo zajedničko mišljenje. E, moram reći da želim isto tako ostati na liniji svoga odbora. Selektivna pravda. Pitate i jesmo li tu otišli predaleko naravno želimo ići na ruku Rusiji, e, to je pozicija Europske unije. Selektivna pravda je jedan od kriterija odbora za vanjske Vijeća za vanjske poslove iz prosinca, to podržavaju sve institucije i čitav proces se temelji na tom kriteriju koji traže i Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje i naš parlament gospodine Posalt, da, možda e, se mogu spomenuti zamrznuti sukobi, gospodin Rovček je u pravu, ili korupcija. Da, u pravu ste, no kada bih nabrojao sve probleme e, zemalja koje imaju ambicije potpisati ovaj sporazum, izvješće bi sadržavalo stotinu stranica. No, da, slažem se s vama da, je, da su ti zamrznuti sukobi važni. E, Libor, vi ste bili iznijeli neke, jedan provokativni komentar. Moram reći da kada su se stvari počele odvijati u kolovozu, čestitao sam gospodinu Svobodi i činjenica da je stajalište o tom slučaju, koje se ne odnosi samo na Ukrajinu, nego i općenito na istočno partnerstvo, dakle stajalište EPP-a, koje smo čuli od Gospodine Broka. E, gospodin Svoboda je nakon toga odmah promijenio mišljenje. Ne znam je li tu netko ili predstavnik Europske komisije u dvorani. To je bilo u nadležnosti povjerenika de Kruhta i onda se o tome počelo govoriti kao o političkom pitanju. A, e, zanimljivo je da su dva najveća kluba zastupnika zauzela isto stajalište o ovom pitanju. Zbog toga mogu samo iskazati zadovoljstvo što se tiče Ukrajine i Gruzije, da smo već čuli. E, želim samo još jednom reći da e, selektivna pravda nema veze s ljudskim pravima. To je temelj demokracije. Bez toga ne možemo ići u danje približavanje s tim zemljama. Ako se građanima onemogući alternativa onima koji su na vlasti, onda se dokida demokracija. Najprije se mora uspostaviti demokracija, zatim se bavimo ljudskim pravima. Čak i za potencijalne kandidate. Ako je potencijalni kandidat stavljen u zatvor, zato što predstavlja konkurenciju onima koji su na vlasti, a to je slučaj sa Julijom Timošenko, da, onda moramo reći da je riječ o selektivnoj pravdi. To je definicija selektivne pravde. Dobro, korupciju smo spomenuli, integracijske procese također. Gospodin Fleckenstein, hvala na ovom komentaru. Rekli ste da E, ne trebamo ulaziti u detalje o pojedinim zemljama i zapravo ste mi na taj način pomogli jer ste na neki način podržali moje stajalište. Naravno na to ćemo se vratiti i želim napomenuti da ćemo imati još jedno izvješće e, o situaciji nakon Vilniusa. Gospodin Kovač će biti zadužen za to. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014. Riječ ima gospodin Salafranka. Izvolite. Eh, eh, hvala, hvala predsjedavajući. Kolegama je, mislim, poznata pozatina proračuna. O tome smo govorili prije e, ljetne stanke. E, prijedlog je da se e, srežu sredstva za 12,3%, dakle to je 1,3 milijarde E, sredstava i e, mislimo da e, mi pokušavamo dio tih sredstava povratiti da barem budu na razini proračuna od prošle godine. Međutim, to je teško stoga što je u nekim proračunskim glavama došlo do razlika i u E, poglavlju 4 došlo je do povećanja sredstava za 3%. Htio bih se zapravo usmjeriti na dvije stvari, prije svega na mišljenja nas iz odbora za vanjske poslove. Mislim da se e, moramo pozicionirati o tome što mislimo, što nam je drago, što nam nije drago E, kada se radi o rezanju sredstava. Međutim, radi se o stvari koje prije svega političke prirode. Kao izvjestitelj htio bih uložiti usmeni amandman. Imamo zapravo vremensku stisku. Naše mišljenja moramo objelodaliti prije sastanka korepera i e, moramo to reći vezano za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Morali bismo usvojiti preporuke koje smo već rekli na našem odboru o tome da je potrebno sistematski raditi studije i e, da bi tajništva vijeća i e, komisije morala učiniti sve kako bi se izbjeglo da dvije instance pišu isto izvješće. Druga stvar koja je važna o tome gdje se e, ta sredstva trebaju staviti. Mi smatramo to treba biti dio proračuna Europske službe za vanjsko djelovanje. Razgovarao sam s mnogim e, prominentnim e, kolegama, gospodin Brok i gospodin Gualtieri, žele da se sredstva za Europsku službu za vanjsko djelovanje smanje za 40% sve dok se one ne prebace iz jednog e, e, poglavlja u drugu, iz jednog naslova u drugi. Mi bismo htjeli dakle, da sredstva za 2014. budu barem na razini onih za 2013. godinu. E, zajedno sa osobom zaduženom za ovo pitanje u ime socijalista i demokrata radili smo na ovim pitanjima govorim o smanjivanju sredstava za plaćanje e, gdje je također došlo do e, rezanja sredstava. Naročito za neke stvari do kojih je nama u parlamentu stalo, e, na primjer neke aspekte vezane za izbore. Isto tako bih mogao reći da za partnerske instrumente e, su na sredstva u iznosu od 5 milijuna. E, također za e, partnerski instrument za Aziju i to što Kinu također ima smanjenja sredstava. Dakle, ja mislim da bi se sva ta sredstva trebala prebaciti i izdvojiti za plaćanje službenika Europske službe za vanjsko djelovanje, jer oni imaju određene obveze. E, mislimo da moramo, kako bi se ostvarili naši zadaci, e, zapravo udovoljiti nekim bitnim parametrima. Mi moramo osigurati da će sredstva budu na raspolaganju za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Evo, to je otprilike okosnica onoga što sam htio reći. Na osnovu toga ćemo uspjeti doći do sporazuma i e, dakle da e, dođemo do jednog rezultata. Hvala. A sada Marija Muniz e, koja će uzeti riječ također. Hvala predsjedavajući. Proračun za 2014. godinu izuzetno bitan u političkim e, okvirima. E, zato što je to prvi višegodišnji financijski proračun kojem će se primjenjivati veliki rezovi što ih je načinilo vijeće. Ja sam predložila gospodinu Salafranki koji je pisao izvješće dakle, da mi odbacujemo ovakve ogromna kresanja sredstava, naročito kada se radi o sredstvima za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Druge ustanove također su davale prijedloge za e, rezanje i e, sve skupa radi se o smanjenju za 12,5% odnosno na prethodni proračun, što je ogroman rez. U e, Europskoj uniji mnogi su zabrinuti za smanjenje e, sredstava e, za Europsku službu za vanjsko djelovanje. E, to se zapravo odnosi i na općenito smanjenje sredstava za vanjske poslove. Svi proračunski stavci su smanjeni, a da se pritom uopće nije uzelo u obzir prioritete što ih je ranije naznačio AFED napisali smo zajedno sa gospodinom Frankom da nam je žao da se sredstva od preuzetih obaveza smanjuju za 12,5%, a sredstva za plaćanje za 8,4%. Mi e, to naznačujemo Europskoj komisiji i želimo upozoriti kakve će velike posljedice biti ovakva smanjivanje sredstava u sljedećem proračunu. Što se tiče financiranja i e, djelovanja e, prema Bliskom istoku, e, Latinskoj Americi, pomoć koju izdvajamo u humanitarne svrhe i reagiranje na krizne situacije će zbog toga osjetiti posljedice. Zajedno s izvjestiteljem mi želimo da se minimum minimuma bude da se povrate ona sredstva koje su bila na razini 2013. godine. Da, čini se da što više ima e, smanjivanja sredstava, da mi više tražimo, postajemo sve ambiciozniji. Manjak u novcu nadoknađujemo ambicijama. Tko želi uzeti riječ? Izvjestiteljica o sjeni, gospođa Ruiz. Da, što se tiče našeg kluba zastupnika, GUE se ne radi samo o tome da odbijamo sve rezove, jer postoje određena područja gdje uopće se ne slažemo sa rezovima, na primjer što se tiče vojnih rashoda ili rashoda za civilno-vojnu suradnju. U tim područjima se slažemo da se mogu provesti određene rezovi i da se neka plaćanja čak mogu u potpunosti obustaviti. Moji amandmani i amandmani općenito iz našeg kluba zastupnika su usmjereni više na pojedinačna politična područja, na primjer civilno usmjerenje vanjske politike i način na koji se ona može učiniti održivom u tom smislu mi želimo imati i smislena sredstva koje će se staviti na raspolaganju, a za druga područja možemo itekako odustati od petljanog trošenja sredstava. Neću ući detaljnije u to, mislim da će se to jasno vidjeti iz naših amandmana koje mislim uložiti. Hvala. Hvala. Da li možda još imate nešto za dodati, gospodine Salafranka? Puno hvala predsjedavajući. Smatram da ćemo sljedećeg puta moći glasovati. Primio sam na znanju komentare gospođe Lezing i mene baš kao i nju brine pitanje civilnog društva. Naravno, ako pogledate svote ako pogledate ono što je se izdvaja za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, tu se zapravo ne slažemo. Upravo sada vodi se rasprava o izvješću gospodina Pancerija i gospodina Volskog. E, vidimo da ima puno izazova. S obzirom dakle, na te nove prioritete, ne možemo očekivati da ćemo išta napraviti po pitanju tih prioriteta s manje novca. Jasno je koji izazovi postoju na području sigurnosti i obrane. Nije logično pokušati odgovoriti na te izazove s manje novca. To je zapravo vrlo neodgovoran pristup. Međutim, druge institucije smatraju da je to ispravan postupak. Gospođa Muniz ima pravo kada kaže da se radi o vrlo bitnom proračunu, jer će to biti prvi proračun nove financijske perspektive. A nekako ako primjenimo drastične rezove na sredstva za Europsku službu za vanjsko djelovanje, to bi značilo da se da nekako sve postavljamo na klimave noge. Kao što sam ranije rekao, zaista je kontradiktorno govoriti o svim onim ambicijama o kojima govori Europska unija i tvrdi da ih ima, a istovremeno smanjuje sredstva za sljedeći proračun. Htio bih se zahvaliti E, svima onima koji su sa mnom surađivali, izvjestiteljima u sjeni i koordinatorima. E, znamo da je ovo taktička kampanja iznad svega. Znamo kakav je postupak za donošenje proračuna. Mi damo naše mišljenje odboru za proračun, a u tom odboru oni međusobno raspravljaju. Imaju naravno na umu sve želje što su ih izrazili drugi odbori. Nadam se da će prihvatiti naša mišljenja. Međutim, još uvijek smo na početku tog postupka morali bismo ipak imati jednu konkretnu cifru. Hvala. Ja sam govorio sa ministrima financija. Oni kažu da ako jednom imate rez u proračunu, nikada ga nećete nadoknaditi, tih para više nikada neće biti. Prema tome se slažem s vama s pristupom kojim ste izložili, a glasovat će se 4. rujna. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je upra proračunsko upravljanje e, o, e, instrumentima e, sa kojim Gospodin Kacin nije s nama ovdje, ali gospođa Nec će govoriti umjesto njega. Hvala lijepa. Htjela bih se u ime svih kolega koji su uložili amandmane se zahvaliti. Zahvaljujem se njima jer zahvaljujući tome je e, E, sve ovo puno smislenije. Nadam se da će biti smislenije i za kolegama iz odbora za proračun. U ime moje cijelokupne delegacije želim naglasiti tri važna elementa ovoga mišljenja. Najprije naglasak koji se stavlja na to da je e, jako bitno da se stalno obučavaju suci i tužitelji. To je zaista od izuzetne važnosti za sve reforme pravosuđa. Drugo, time što se rano kreće u e, reforme pravosuđa, mi smatramo da smo napravili nužne korake koje nismo bili napravili u trenutku e, kada su ulazile u Europsku uniju Rumunjska i Bugarska. Zemlje Zapadnog Balkana e, su e, pune sustavne korupcije i organiziranog kriminala i njima je svakako potrebno, tim zemljama je potrebno da imaju učinkovit i ispravan sustav pravosuđa. I na kraju htjeli bismo da i parlamenti i građanska društva, e, građanske e, civilne organizacije e, zaista aktivno sudjeluju u fondovima financiranih ispred pristupnih sredstava IPE. Iz naših zemalja znamo da su reforme u pravosuđu nešto što je trajno. To je posao koji nikada ne staje, jer društvo se mijenja, pa se stoga i pravosuđe mora prilagoditi svim tim promjenama. A to vrijedi dakle i za sve zemlje o kojima ovdje govorimo. Hvala lijepo, a sada gospodin Salafranka. Hvala. E, izvjestitelj u sjeni iz mog kluba zastupnika, gospodin Kukan, molio me da ga zamijeni jer on sada ima drugih obaveza. Htio je da iznose njegovo mišljenje o izvješću gospodina Kacina, što ga je upravo predstavila gospođa Nec. Gospodin Kukan smatra da je mišljenje gospodina Kacina u skladu s prioritetima politike proširenja. A um, tu je potrebno napraviti napredak. Dakle, treba ubaciti i uklopiti reformu pravosuđa e, u e, pitanja proširenja. Naravno, za sve to potrebno je imati i odgovarajuća sredstva kako bi se te reforme mogle provesti. Istovremeno moramo imati i vezu između napretka reformi i reakcije s naše strane. Dakle, moramo zaista vidjeti da je došlo do opipljivog napretka u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala gospodin Kukan naročito želi da se pozabavimo kapacitetom apsorbiranja sredstava na učinkovit način. Upravo smo govorili o rezovima u europskom proračunu, prema tome zaista se mora pametno i učinkovito trošiti novac koji je na raspolaganju, a to vrijedi i za predpristupne fondove i za predpristupnu pomoć. Moj će klub zastupnika podržati one amandmane koje će imati za cilj da se ostvare upravo ove e, stvari kojima sam ja govorio. Hvala sada gospođa Gomeš. Hvala i ja također govorim u ime naše izvjestiteljice u Sjeni koja nije ovdje i e, koja me e, zamola da kažem pa riječi u ime našeg kluba zastupnika. Za kandidate i e, potencijalne kandidate za te zemlje je vrlo važno da reformiraju pravosuđe. To je za njih važan izazov i to je važan aspekt prilikom ulaza u Europsku uniju. E, prema tome, mi to moramo dobro nadzirati i naglašava se prilikom pristupa proširenja da se bori protiv korupcije. Zato je važno da razvijemo dugoročnu strategiju za pomoć svih onih organizacija koji rade na pitanjima transparentnosti, borbi protiv korupcije, a osobno bih dodala i organiziranog kriminala. Važno je da se pravda dijeli na vrijeme, da pravosudni sustav bude pravičan i za građane i za e, tvrtke u zemljama gdje postoje takvi problemi treba dati više podrške od strane komisije i vjerujemo da se svi amandmani koji govore tome u prilog trebaju e, napraviti. Mora ostati u samom središtu djelovanja Europske unije prema zemljama kandidata i kandidatkinjama i e, u korištenju predpristupnih e, fondova to pitanje je toliko relevantno da kada god otvorite novine na primjer iz e, neke od država u jugoistočnoj europi na primjer danas u bosni i hercegovini nađete ovakve naslove u federaciji bosne i hercegovine na djelu je brutalna pljačka javnih poduzeća i to je doista svaki dan e, tema koja se iznova ponavlja i zbog toga je potrebno E, poslati i tu i dalje vrlo jasnu poruku. međutim iako je u ovom dokumentu dobro obrazloženo e, zašto je borba protiv korupcije izgradnja pravne države toliko važna za izgradnju demokratskih institucija otvara se isto tako i pitanje što e, i europska unija što i mi u europskom parlamentu činimo u smislu potrebe izgradnje tih institucija na jedan demokratski način da ne bi i one same i ponekad kroz aktivnosti koje je međunarodna zajednica e, potakla bile generator korupcije. u tom smislu evo ja bih želio i ovu priliku iskoristiti da bih pozdravio napore koje povjerenik e, File čini i koji je sazvao za jedan listopada sve političke lidere u bosni i hercegovini uostalome da bi se išlo u onim reformama političkoga sustava koje bi omogućile i izgradnju pravne države i iskorijenile ili barem ojačale borbu protiv korupcije. hvala. Uh, hvala. A sada e, gospodin Šuman Hitler iz e, opće uprave za proširenje. Hvala gospodine predsjedavajući. Meni je drago što mogu potvrditi u ime Europske komisije da se slažemo o važnosti nepristranog i učinkovitog e, pravosuđa te borbe protiv korupcije. To jasno stoji u prošlogodišnjoj strategiji o proširenju, te će se tako biti naglašeno ponovno u idućoj strategiji o proširenju, koje će biti predstavljen u, predstavljeno u listopadu ove godine. To isto tako potvrđuje i takozvan novi pristup što se tiče pregovaračkih poglavlja 23 i 24, što se tiče odnosa sa zemljama kandidatkinjama, gdje se vidi da Europska komisija se odmah e, obračunava s tim pitanjima već u ranoj fazi pristupnog procesa. Nacrt i uredbe IPA komponente 2 koja sadrži uvjete za nastavak financijske podrške zemljama e, za proširenje predviđa usko, uski nadzor provođenja tih kriterija u svim fazama i bit će isto tako prema tome uvjetovani financijska sredstava, dakle prema ili u odnosu na napredak koji je napravljen. Programe koje treba usvojiti komisija će uključivati i mjerljive pokazatelje kako bi se mogao pratiti napredak. Što se tiče adekvatnih sredstava koje treba staviti na raspolaganje za reforme pravosuđa i za borbu protiv korupcije, moramo također i zadržati na umu i sposobnost apsorpcije pojedinih zemalja. Poboljšanja koje su potrebna, reforme koje treba provesti na području pravosuđa i borbe protiv krađe i korupcije ne zahtijevaju nužno velika sredstva. Mi se slažemo s onim što je izvjestitelj rekao i što su rekli drugi uvaženi zastupnici parlamenta danas, a to je da moramo to smatrati dugoročnim naporom koje treba izgraditi na dugoročnoj sveobuhvatnoj strategiji. Ono što nam je potrebno jest promjena mentaliteta u pojedinim zemljama i to uz podršku javnog mijenja i medija. Te se također slažemo i u vezi toga da civilnom društvu, udrugama civilnog društva i medijima treba dati važnu ulogu, a i nacionalnim parlamentima, što se tiče praćenja napretka. Na taj način možemo izgraditi veliku koaliciju ljudi koji imaju dobar stav što se toga tiče i koji mogu stvarno i provesti potrebne promjene. Hvala vam. Hvala vam gospođa Neitz, ukoliko želite nešto dodati. Ne, eh, hvala vam, samo želim svima zahvaliti na njihovim intervencijama. U ovoj raspravi želim zaključiti e, time što ću reći da postoji dosta velika sloga što se tiče namjena tih programa i fondova i sredstava koje se ustupljuju. Hvala vam. Hvala vam. Sada prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o protokolu Europskom mediteranskom sporazumu o pridruživanju sa Jordanom. Gospođa Nejc, predajem vam riječ. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi kolege imam tu čast da vam mogu privući pažnju na nacrt rezolucije o okvirnom sporazumu Europske unije i Jordana što se tiče sudjelovanja Jordana u programima Europske unije. To je protokol sporazuma o pridruživanju između e, Europske zajednice i Jordana u okviru europskom mediteranskom sporazumu o pridruživanju. Sam protokol slijedi osnovna načela prethodnih protokola koja su usuglasena sa drugim članovima Europskog mediteranskog vijeća. Kao što znate, vijeće je usvojilo prijedlog komisije gdje je rečeno da treba europsku susjednu politiku i zemlje koje pripadaju toj politici uključiti u programe e, podrške. To je bilo 15. ožujka 2007. godine. Vijeće je zatim kasnije dalo određene smjernice komisiji te je odlučeno da se može pregovarati sa Alžirom, Armenijom, Azerbajdžanom, Egiptom, Jordanom, Libanonom, Marokom, Palestinom, Tunisom i Ukrajinom o e, općim uvjetima za njihovo sudjelovanje u zajedničkim programima. U ožuku 2011. godine je Jordan izrazila želju za sudjelovanjem u e, tom širem kontekstu programa koji su otvoreni za te zemlje koje su partnere u sklopu europske susjedne politike. Pregovori su vođeni i završeni. Komisija je objavila osnovni zakonodavni nacrt sa memorandom za objašnjenje i prijedlogom za odluku vijeća. Vijeće je zatim odobrilo te tekstove, te su oni sada kao takvi predloženi na uvid Europskom parlamentu u sklopu postupka odobrenja. To je suglasnosti. Mislim da bi bilo vrlo važno kada bi Europski parlament mogao pružiti široki, široku podršku tom protokolu. Kao što znate, Jordan je siromašna zemlja ona nema mnogo resursa, nema na primjer nafte. To je zemlja koja je odigrala vrlo pozitivnu ulogu u onome što bih ja nazvala upravljanje sukoba u toj regiji i prevencijom toga da se situacija pogorša u mnogim zemljama. Isto tako prihvatu Eh, izbjeglica u sklopu krize tijekom rata s Irakom, a sada je ta zemlja suočena sa stotinama tisućama izbjeglica iz Sirije. I ona čini sve što može kako bi pomogla tim izbjeglicama. Njihovo prisutstvo je toliko veliko da zapravo sada predstavlja prijetnju eh, da, da će razoriti samo tkivo jordanskog e, stanovništva, da će ugroziti institucije koje pokušavaju krenuti dalje na teškom putu ka reformi. Stoga mislim da bi bio odličan signal kada bi parlament u širokoj mjeri pružio svoju podršku i kada bismo odaslali u tom smislu pozitivan signal Jordanu i svim Jordancima. Hvala vam. Hvala vam, gospođa De Kaiser, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se velikoj većini slažem sa izvrsnom nacrtu rezolucije koju nam je pripremila Anne Slažem se s njenom političkom analizom današnjeg Jordana. Imala bih samo dvije, tri primjedbe koje bih dodala, koje međutim ne dovode u pitanje samu suštinu rezolucije. Prva primjedba bi tako bila nešto što se odnosi na e, sirijske izbjeglice. Točno je da je Jordan susjedna zemlja Siriji i da u tom smislu plaća veliku cijenu samog rata u Siriji i da je to doista rizik e, koji bi mogao destabilizirati samu zemlju Jordan. No istodobno žalim činjenicu da ako je Jordan dugi niz e, godina, dugi niz vremena prihvaćao izbjeglice, da ne prihvaća sirijske palestince. Njima se danas zabranjuje ulazak u tu zemlju, i ta situacija je za njih e, iznimno teška, a baš e, prije ovog sastanka sam e, imala sastanak sa gospodinom iz jedne udruge koji je upravo mi rekao nešto o tome. Ono što bih htjela naglasiti kao pozitivne aspekte to je uloga posrednika koju danas igra Jordan u razno raznim sukobima, na primjer u sukobu e, vezanog uz Palestinu i to je za nas vrlo važna zemlja kao jedan posljednik na Bliskom istoku. Zatim isto tako istina je da je Jordan jako angažiran u smislu e, reformi, sociogospodarskih reformi koje treba provesti. Trebalo bi biti sada na vremenu da te reforme konačno i urode plodom i da se one odvijaju u jednom okviru socijalne pravde. To nije jednostavna zemlja, ima mnogo napetosti, pogotovo sada s ovim izbjeglicama. I stoga su te reforme izuzetno potrebne, te treba podržati vladu kako bi se krenuli prema većoj socijalnoj pravdi. Eto, to su oni aspekti koje bih ja dodala u, u ovoj rezoluciji. Želim čestitati gospođi Nec na načinu, vrlo uspješnom načinu na koji je se obračunala sa većinom problema. Hvala vam, gospođo Nejc. Želite li nešto dodati? Ne, htjela bih zahvaliti e, Veronik na njenim primjedbama. Ponovno ću razmotriti kako se to već zove. Dakle, e, izjavu za objašnjenje rezolucije. Unijet ću isto tako i e, neke aspekte koje upravo ona spomenula i koje smatram vrlo utemeljenim. Hvala. U redu, hvala vam. Uh, rok za podnošenje amandmana je 4. rujan u 18 sati. Dakle, to je rok. Sada imamo kratku stanku i e, nećemo započeti sa nastavkom sjednice u 6.30 nego ranije, zato što će gospodin Davenport vjerojatno stići, zapravo već je stigao. Tako da ćemo pričekati našeg predsjednika, on će vjerojatno doći za kojih pet minuta i zatim ćemo moći započeti našu raspravu sa veleposlanikom. Ta je rasprava zatvorena za javnost, samo da sve posjetim na to. Kao inače. U ovakvim okolnostima.